But with this. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich würde die Sitzung. Cijenjeni kolegice i kolege, rado bih otvorio sastanak. Dragi kolege, kao što vidite, danas je naš predsjedavajući e, odsutan, nažalost bolestan je, pa ću ja predsjedati prvom polovicom ovog sastanka, a drugom polovicom naš kolega Ferber. E, doista mi je drago da je danas sa nama e, naš gost Vjerenika Tajnen ko, s kojim ćemo imati razmjenu mišljenju. Najprije vas pitam da li se slažete sa predloženim dnevnim redom svi se slažu, onda prelazimo na točku dva dnevnog reda. Da li se svi slažu sa zapisnikom sa sastanka od 12. siječnja 2015. Niko nema primjedava. Pod priopćenjima predsjedatelja imam samo jednu stvar što se tiče EIP izvješća, glasanje je odloženo, novi datum za glasanje bit će vam priopćen e, na vrijeme. Nema drugih priopćenja, dakle još jednom e, želim dobrodošlicu našem gostu, potpredsjedniku Katajnenu, našem povjereniku za zapošljavanje, e, ulaganja i konkurentnost. Drago mi je što ste prihvatili naš poziv da za sudjelovanje na našem sastanku u vezi sa zakonodavnim prijedlogom o stvaranju, osnivanju Europskog fonda za ulaganja. Prijedlog je usvojila komisija 13. siječnja E, sa namjerom da ga se definitivno usvoji u ljeto 2015. E, mi znamo da je vijeće započelo sa radom na ovom prijedlogu. Parlament će uskoro donijeti formalnu odluku o organizaciji rada na tom dosjeu. Što se tiče odbora e, Ekon i Bađ, prema pravilu 55 E, ta dva odbora će biti e, su nadležna za rad na ovom dosjeu. Naravno, odbori koji daju mišljenja e, igrat će također važnu ulogu. Inicijativa investicijskog plana za Europu jedan je od najvažnijih prioriteta za Europsku uniju. Europska investicijska banka igraće središnju ulogu u pritom i javne garancije za europski proračun e, bit će također od centralne važnosti, središnje važnosti za e, investicije u e, riskantnije projekte. Pritom su naravno od središnje važnosti elementi kao što su e, transparentnost i e, javna odgovornost. <clears throat> sve to u sklopu inicijativa koje su poduzete na razini Europske unije kako bi se e, potakao gospodarski rast i stvorila nova radna mjesta. Doista e, se veselim razmjeni mišljenja s vama, nadam se da ćemo čuti od vas više informacija. E, rado ću vam sada dati riječ, znamo da morate otići u pet sati, tako da želimo da nam ostane dovoljno vremena za postavljanje pitanja, a sada e, riječ je vaša. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, cijenjeni zastupnici, hvala vam lijepa što ste mi dali priliku da objasnim neke detalje i osnovnu ideju koja stoji iza ovog investicijskog plana. E, imao sam pripremljene neke slajdove, ali zbog e, činjenice da je bilo nemoguće poslati E, slikovni materijal, morat ćemo vam ih poslati e-mailom, a također i u e, printanoj verziji. To je, to, ti su slajdovi prilično informativni. Za početak bih želio reći da jedan razlog zašto E, nemamo dovoljan gospodarski rast je pometanje investicija, za to postoji nekoliko razloga, nedostaje, nedostatna e, potražnja, ali također i nedostatna ponuda. Mnoge zemlje članice nisu dovoljno konkurentne kako bi e, stvorile E, povoljne uvjete za ulaganja. Također mnoge zemlje članice su prioritizirale javna ulaganja kao e, metodu e, konsolidacije proračuna. Mnoge vlade su međutim odlučile smanjiti investicije. U idealnom svijetu razina godišnjih investicija bila bi negdje oko 300 milijardi eura veća nego što je e, stvarno u ovom trenutku. U 2007. nivo investicija bio oko 500 milijardi viši nego ove godine i naš cilj je da postignemo ponovo tu razinu. Eh, imali smo i eh, mjehur, investicijski mjehur i eh, mjehur što se tiče nekretnina, ali u svakom slučaju naš cilj je 300 milijardi eura. Ta taj plan nije samo jedna usamljena mjera, nego cijeli sustav, cijeli niz mjera koji će trajno promijeniti, e, usmjeriti Europu pozitivnim smjerom. Postoje tri elementa tog plana, ja to nazivam trokutom. Prvi element je e, novi Europski fond za strateške investicije, drugi je e, novi projekti, a treći element, ono što ja osobno smatram najvažnijim, je E, jačanje jedinstvenog tržišta u različitim područjima. Ja ću e, o sva tri elementa reći nešto podrobnije. Kao prvo, e, što se tiče novog fonda za investicije, on je pod nadležnošću Europske investicijske banke. Možete to zamisliti kao nešto što je djelatnost Europske investicijske banke, ali iz ovog novog fonda će se investirati u riskantnije projekte. E, ako je projekt e, rizičan, pošto Europska investicijska marka mora čuvati svoj e, rating, e, potrebna je, potrebne su mjere kako bi se omogućilo investiranje u riskantne projekte neće se raditi o dodjeli e, nepovratnih sredstava. Treći ele, e, daljnji element je e, da se u, kod tog fonda ne radi o javnim investicijama nego o privatnim investicijama i zajedničkim investicijama, javno privatnim investicijama i konačni princip je da bi to trebalo biti dopunsko, dopunsko ulaganje uz normalno tržišno ulaganje. Mi ne želimo samo nadomjestiti e, e, privatno ulaganje novcem e, poreznih obveznika, nego želimo da se to dvoje nadopunjava. Gdje će novi fond e, doći do izražaja. U, e, kao prvo u sektoru malog i srednjeg poduzetništva. U mnogim zemljama mali i srednji poduzetnici nemaju pristup kreditima, oni ovise o e, bankama za kredite, a banke zbog očitih razloga više ne daju zajmove kao što u onoj mjeri u kojoj bi to bilo potrebno. Zato u mnogim zemljama E, dobri projekti, e, ekonomski održivi projekti ne mogu dobiti e, odgovarajuće financiranje od banaka, a to za posljedicu ima nedostatak radnih mjesta. Dakle, novac iz Europskog fonda za investicije ići će direktno malim srednjim poduzećima ili preko posredničkih organizacija kao što su neki inovacijski fondovi ili banke koji će posuditi novac iz e, našeg e, fonda za investicije i dati ih e, korisnicima. Kao drugi Drugi, druga vrsta financiranja su infrastrukturni projekti. I tu opet projekti bi trebali biti visokoriskantni projekti. E, samo da vam dam nekoliko primjera za takve riskantne projekte koji ne mogu dobiti e, financijska sredstva iz privatnog sektora. To su na primjer pilot projekti gdje se radi o novim tehnologijama, na primjer solarna tehnologija e, ili smart cities projekti ili takve stvari. Dakle, u osnovi projekti koji se čine ekonomski održivim i razumnim, ali zbog činjenice da e, nitko ne može garantirati povrat uloženih sredstava ili dovoljno brz povrat uloženih sredstava, netko mora podijeliti rizik e, sa privatnim ulagateljem. Ovaj novi fond e, će e, tu uskočiti. Dakle, sredstva odlaze e, u Europsku investicijsku banku, ali ako dođe do gubitaka, e, njih će najprije preuzeti Europski investicijski fond. Dakle, u tom smislu to je podrška privatnom da se, sektoru da se usudi ulagati u riskantne projekte. jer rizik preuzima Europski investicijski fond. Što se tiče financiranja malog i srednjeg poduzetništva, Europska investicijska banka je rekla da mogu e, davati više zajmova tom sektoru čak i prije nego što e, naš fond profunkcionira. Dakle, EIB je e, predložio to je zapravo joint venture između komisije i EIB-a E, sada kada znamo kako će novi fond funkcionirati, sad već mi možemo početi e, davati zajmove malim i srednjim poduzetnicima. Tako da oni mogu dobivati više zajmova već za nekoliko tjedana. kada fond e, profunkcionira, to će biti onda trajna situacija. Dakle, u osnovi to je ono što sam htio reći o e, toj temi. Možda još treba spomenuti da osim e, tog fonda EIB će i u budućnosti nastaviti osuđivati 60 do 70 milijardi godišnje kao što je i do sada e, bio slučaj. E, dakle, ova drugo, drugi element e, se čini prilično jednostavnom idejom. Ta ideja je došla na naš stol kada su privatni ulagatelji rekli da je njihov svakodnevni posao da investiraju u infrastrukturne projekte, ali vrlo je teško naći e, dobre projekte i zato su e, pitali zašto se ne bi e, osnovala jedna e, transparentna E, linija novih projekata iz kojih bi oni onda mogli birati projekte u koje žele ulagati. Oni nisu ti koji strukturiraju projekte, oni ih samo financiraju. Ali e, kada e, promotori projekta dobiju pomoć novog novih tehničkih savjetnika, a mi već sada imamo e, takve stručnjake unutar EIB-a i e, komisije, e, ti ljudi mogu pomoći i javnim i privatnim ulagateljima. Dakle, projekti će biti nabrojani u toj takozvanoj u tom takozvanom cjevovodu za projekte iz kojeg će onda investitori moći birati. To je dakle jedna vrsta pomoći privatnom sektoru da e, može početi investirati. Treći stup je e, dio koji se odnosi na jedinstveno tržište. Kao što sam rekao, ja vjerujem da će to značiti najveću promjenu što se tiče stvaranja novih radnih mjesta i gospodarskog rasta, ne kratkoročno gledano, ali srednjoročno i dugoročno gledano. To je također dakle sva ta tri stupa su nešto gdje moramo usko surađivati i sa Europskim parlamentom, ali također želim doista naglasiti važnost e, e, jačanja našeg jedinstvenog tržišta, digitalnog, e, energetskog i tako dalje. To je nešto gdje integrirana Europa može e, stvoriti dodanu vrijednost. Ja se doista nadam da će komisija skupa sa Europskim parlamentom naglasiti važnost tih sektora našim zemljama članicama. To bi bilo nešto gdje ne, ne bi trebali imati međusobne razlike između sjevera i juga ili između istoka i zapada jer to je nešto što nam je svima zajedničko i još jednom želim e, podvući važnost e, suradnje između naše dvije institucije. Mi moramo postići da i zemlje članice daju svoj doprinos e, jačanju jedinstvenog tržišta. Juče sam se, juče sam se sastao sa povjerenikom za e, jedinstveno tržište i on mi je rekao ako odem u Pariz kupiti primjerice kravatu nikome ne pita gdje je izdana moja kreditna kartica. Ali u nekim područjima e, stvari ne funkcioniraju tako. E, što je doista zapravo zapanjujuće. Još nekoliko riječi o upravljanju ovim fondom. Postoje dva tijela, upravni odbor, e, trenutno samo Europska investicijska banka i komisija su uključeni u to, ali očito da i e, zemlje članice i nacionalne banke će biti uključene u taj rad kad se to kad to bude slučaj e, upravni odbor će dati smjernice za investicijsku politiku i na, e, izvijestiti o načinu kako će se novac upotrebljavati. E, također postoji i investicijski odbor koji će biti poseban zasebno tijelo E, između ta dva odbora će na neki način e, vatreni zid e, i taj drugi odbor će odlučivati o ekonomskoj održivosti projekata i o tome da li zavređuju da ih se financira. Taj će se odbor sastojati od direktora i šest članova možda e, bih tu sada e, prestao sa izlaganjem i e, stojim vam na raspolaganju za pitanja. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada imamo točno 90 minuta za pitanje i odgovore. Naše tajništvo je već organiziralo to da dobijete prezentaciju koju nažalost niste mogli dobiti e, pred ovaj sastanak, dobit ćete to mailom, a i u printanom obliku za nekoliko minuta. Sada imamo dakle e, pitanja i odgovora, ako nam vrijeme dopusti, e, imat ćemo nekoliko krugova. Kao prvi riječ ima kolega Pablo Zalba. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče na ovim objašnjenjima. Htio sam samo e, postaviti pitanje o učincima na realno gospodarstvo ovog e, investicijskog e, plana, odnosno Europskog fonda za, strateške, za strateška ulaganja. Moje pitanje je koliki učinak će to imati na BDP, i koliko će e, radnih mjesta biti stvoreno, e, stvoreno na taj način. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Pomoć ovih ulaganja od 300 milijardi smatramo da ćemo ostvariti e, odnosno otvoriti 1,3 milijuna novih radnih mjesta. U to nismo uvrstili učinak eh, budućih projekata ili razvoja jedinstvenog tržišta na zapošljavanje, ali ovih dodatnih 300 milijardi ulaganja, ako budu doista dopunske na uobičajena ulaganja, mogla bi ostvariti više od milijun novih radnih mjesta. To nitko ne može jamčiti, ali... Ali to je obračunska metodologija koju smo primijenili. Znači, milijun i 300 tisuća novih radnih mjesta ipak znači nešto što naravno nije dovoljno. Moramo djelovati na više područja, dakle zajedno sa ovim e, moramo tome pridodati i e, monetarnu politiku, strukturne reforme i također proračunsku politiku koja će biti usmjerena kao ulaganjima. I onda ćemo možda unijeti neke promjene u situaciju. Smijem li? Zanima me također kako komisija namjerava osigurati da se odabir projekata odvija na prikladan način, tako da se ostvari ovih 300 milijardi ulaganja. Mislim da je to ključno za ostvarenje i uspjeh ovoga plana. Moje je pitanje dakle kako ćete osigurati da se postupak odabira primjeni na ispravan način. To je doista veliko pitanje i hvala vam eh, na tome što ste ga postavili. Zato jer kao prvo trebamo izbjeći situaciju u kojom će javna sredstva zamijeniti privatni novac, jer ako se to dogodi onda bi to bilo rasipanje novca poreznih obveznika. Drugo, projekti se trebaju birati sukladno drugim političkim načelima koje imamo. Recimo, ako želimo osnovati digitalno zajedničko tržište, to će značiti da trebamo imati bolju infrastrukturu u određenim dijelovima Europske unije ili zemalja, a u nekim dijelovima e, zemalja privatni ulagači nisu spremni sudjelovati zbog visokih rizika, tako da bismo mi onda mogli financirati izgradnju određene infrastrukture sa privatnim sektorom i to bi stvorilo dodanu vrijednost. Osim toga, postoje neke kolege koji su to možda već čuli. Ja sam posjetio Portugal više puta i prepoznao sam gospodarski izvedive projekte koji međutim ne privlače privatna sredstva iz Londona, recimo zbog visoke rizičnosti. Znači treba nam neki katalizator dijeljenja rizika koji će privući privatna sredstva u ta područja, u te zemlje i u te poslovne sektore koji ne mogu na druge načine se financirati na otvorenom tržištu. Na kraju, moramo se pobrinuti da se projekti biraju neovisno u smislu da nema uplitanja politike jer je to nešto na što su ukazali privatni ulagači, odnosno posto, ako postoje glasine da recimo drugi natjecatelji žele eh, odnosno da se projekti ocjenjuju prema političkim zaslugama, ne prema slavnim zaslugama, onda privatni ulagači neće preuzeti taj rizik jer e, se više nastoji to politički usmjeriti nego što su konkretni projekti gospodarski izvedivi. Dakle, trebamo ostvariti i povrat na ulaganja. E, sljedeći govornik je iz SID-a, gospodin Bulman. E, Gospodine potpredsjedniče, E, mi u ovom odboru iz svih klubova zastupnika smo sretni e, što je e, evo već na prvom sastanku možemo oči u oči razgovarati s kolegama iz odbora Bač, ali postoje neka otvorena pitanja. Prvo, u poljima, u poljima koja ste e, opisali, infrastruktura i tako dalje, e, prema studijama komisije e, svaki put postoji potreba za jednim ovom prije nego što počnemo izlaziti na tržište. Dakle, potrebna je Potrebna, e, potrebno je samo financiranje. Ja već e, tjednima pitam komisiju da nam da primjere kako bi trebao izgledati jedan recimo projekt iz područja e, energetske učinkovitosti koji bi mogao zaslužiti sredstva iz ovog fonda. Dakle, radi se o vrlo praktičnom pitanju. Ja vas molim da se uključite u dijalog i da nam na praktičnim primanjima objasnite kako bi to trebalo funkcionirati. Odnosno što trebamo promijeniti kako bi počelo funkcionirati. Druga stvar, upravljanje. Tko na kraju krajeva tu odlučuje? Da li odbor za e, ulaganja ili EIB? Tko je taj ko donosi odluke? i tko je u parlamentu odgovoran. Usuđujem se prognozirati da će e, većina sredstava dolaziti kroz proračun Europske unije. Ako sam dobro shvatio kolege koji se bave našim proračunom, dio je naše odgovornosti prema građanima da ne samo trošimo novac, nego da i odlučujemo o tome kako se troši i upravo o tome moramo razgovarati. Hvala. Hvala na ovom e, prijedlogu da se obrati više pažnje na energetsku politiku i na njene prioritete. Politika ulaganja i njezina načela kojih će se držati novi fond bit će u skladu sa političkim smjernicama koje je komisija usvojila. Dakle, zajmovi će biti usmjereni na projekte koji podržavaju druga politička područja od interesa i naše ciljeve. Na produbljivanje jedinstvenog tržišta ili rješavanje pitanja klimatskih promjena ili slična pitanja. Upravljački odbor je tijelo u kojem se nalaze svi dionici i oni će odrediti rizičnost zajmova, također i političke e, smjernice sukladno kojima će se upravljati ulaganjima u određena područja za ovu godinu ili za sljedeću godinu. No, konačna odluka je na odboru za ulaganje. Oni su politički neovisno tijelo odnosno tijelo koje ne ovisi o političkim odlukama. A tijelo koje pravno odobrava projekte je odbor Europske investicijske banke. Ali na toj razini nema nikakve političke ocjene koja se donosi. važno je shvatiti da novi fond djeluje na isti način kao Europska investicijska banka. Dakle, tu nema neke razlike u ocjeni projekata. Dakle, i Europska investicijska banka će sudjelovati u odabiru ocjeni projekata. Hvala potpredsjedniče. Sljedeći u ime ECR-a je gospodin Zapoteo. Hvala. jedan od središnjih e, programa tijekom ove dugotrajne krize je e, upravo usmjeren u poboljšanju ulaganja i jedno od rješenja bi mogao biti ovaj novi europski paket za ulaganja koji se nadamo će potaknuti i privatna ulaganja i to je sve dobro došlo. Mislim da niti jedna stranka ili klub zastupnika smatra da je to loša zamisao ili loš pristup. Nadam se da će taj pristup i uspjeti, no postoje brojna otvorena pitanja kako konkretno tome pristupiti, a pomoću pitanja i odgovora odlučit ćemo je li vrijedno podržati ovu inicijativu ili ne. Već smo se dotakli tih e, pitanja, no ja bih se htio sredotočiti na pitanja koja nismo obradili u prethodnim izlaganjima. Dakle, prije nego što ulažemo potreban je kapital. I sada je ključno pitanje možemo li pokrenuti privatni kapital i kako. Vi kažete da će privatni kapital e, se pokrenuti ako se rizici podijele. No, znači li to da će gubitak podjetni i javni sektor, a e, dobit će imati privatni sektor? Dakle, kako se konkretno namjerava raspodijeliti te rizike i kako se namjerava potaknuti privatni sektor na sudjelovanje? I zatim me zanima koje konkretne rezultate od ovoga projekta očekuje sama komisija? Dakle, kakav ćete e, indeks pokazatelja imati kojima ćete mjeriti konkretne rezultate na temelju kojih ćemo mi ocijeniti uspješnost projekta. I još jedno kratko pitanje koja je kronologija e, svih ovih mjera, koliko se brzo može započeti s time što je naročito važno ako sagledamo cijeli projekt u cijelini. Primišete te odgovore na mail kao i sam dokument, tako da ćete uskoro to imati u pisanom obliku. Rizici i dobit. Novi fond će djelovati poput banke, što znači da je svrha ostvariti više dobiti nego gubitaka. No, naravno, govorimo o rizičnim ulaganjima, što znači da će trebati snositi određene gubitke. Smisao je sljedeći, ako dođe do gubitaka, onda će prvi, prve gubitke snositi novi fond. Naravno, ako bude više gubitaka, to će pogoditi i privatni sektor, no gledanju na godišnjoj razini ili na trogodišnjem razdoblju politika ulaganja mora biti takva da donese više dobiti nego gubitaka, ali ako dođe do gubitaka onda će se to pokrivati javnim sredstvima. To je upravo razlog, odnosno svrha ovog projekta, privući privatni novac u visokorizične projekte. E, svrha nije da se koriste novci poreznih, e, e, poreznih obveznika kako bi se privukli javno, privatna sredstva u um, projekte koji bi ih i onako privukli, nego je upravo namjera ta da se privuče privatna sredstva u rizičnije projekte i također u financiranje malih i srednjih poduzeća. Dakle, bez jednog takvog sustava to ne bi uspjelo, a sada znamo da privatni ulagači nisu spremni poduzeti velike rizike. Naravno, ovo je način da se pokrenu nova ulaganja u visini od 300 milijardi eura i to će stvoriti nova radna mjesta i to će biti jedno mjerilo uspješnosti ulaganja i sam plan ulaganja kao takav neće riješiti sve probleme, ali ako dođe do ulaganja, onda će, nadam se, to imati pozitivan psihološki učinak i to će ohrabriti privatne investitore. Najvažnije pitanje je jedinstveno tržište. Ako tu zadržimo odgovarajući zamah, ako parlament i komisija budu brzo djelovali, onda ćemo stvoriti i pozitivna očekivanja među privatnim ulagačima. Hvala. Hvala potpredsjedniče. Sljedeći E, u ime Alda je kolegica e, Kora iz e, Jubenhuizena. Hvala. Moje prvo pitanje se odnosi na novi fond. Slažete li se da novi investicijski fond e, ne bi smio postati program javnih radova, nego bi trebao financirati vitalne projekte za trajni rast e, i također za stvaranje trajnih radnih mjesta, a ne bi se smio usredotočiti na brzu dobit koliko god privlačna ona bila. Drugo pitanje se odnosi na vašu komunikaciju komisije, odnosno boja fleksibilnosti i iskorištavanje e, prostora za fleksibilnost unutar faktora rastu i stabilnosti. Možete li nam e, objasniti što to znači ex ante i e, također potpuna provedba ako govorimo o reformama? Znači li to da komisija može dodijeliti i e, određeno popuštanje kada je riječ o klauzuloj fleksibilnosti bez e, toga da se da nacionalni parlamenti usvoje e, reforme u svojem zakonodavstvu i sažete li se možda da su potrebne ozbiljne strukturne reforme u brojnim zemljama članicama i iznošenje plana reformi bez ikakvih provedbenih mjera nije dovoljno osiguranje niti jamstvo da će se takve reforme doista i provesti i zbog toga posljednično se ne bi smjelo popuštati tim zemljama u okviru dodjele sredstava iz novog fonda. Pa naša je namjera iskoristiti novi fond kao što sam rekao za dugoročnija ulaganja, odnosno ona koja mogu omogućiti novi rast i otvoriti nov potencijal za rast i to ponekad znači da su to rizičnija ulaganja. Naravno, tu na nekim ulaganjima se može ostvariti e, brži povrat e, i naravno e, to su rizičnija ulaganja koja donose i takav povrat. No, ja bih rekao da će se novi fond usredotočiti primjerice na uvođenje novih tehnologija pomoću pilot programa. Energetski sektor je dobar primjer u tom smislu. Recimo, možda se urbanim planiranjem može stvoriti i prilike za takve projekte primjene novih tehnologija iako recimo možemo pokriti e, rizike javnim novcem, iako su sami projekti privatni ja očekujem e, da će se stvoriti novi potencijal zahvaljujući dugoročnim ulaganjima. Kada je riječ o fleksibilnosti, tu postoji više aspekata. Zemlja čiji je deficit ispod 3%, mogla bi imati određeno prostora za manevar kada je riječ o prilagodbama, ako provodi strukturne reforme, i odluke o reformama moraju biti usvojene ili u vladi ili u parlamentu. Dakle, sam plan nije dovoljan. Vidjeli smo već dobre namjere i toliko dobrih planova, ali moramo se uvjeriti da će ti planovi biti provedeni. Ako radimo ex ante analizu, onda se postavlja pitanje hoće li se te reforme doista i provesti, ali pretpostavljam da recimo neka vlada koja poduzima teške reforme i nakon što te reforme prođu kroz parlament, onda to ima jedino smisla i provesti. Također, ako zemlje ulažu svoja sredstva u novi fond, onda ta sredstva neće dovesti do pokretanja postupka zbog prekomjernog deficita i također njihov udio u financiranju projekata iz e, fonda će se također e, slično tretirati. Hvala. Gospodin Vjeka, u ime GUA. one zemlje koje su u položaju u Europskoj uniji da mogu ulagati, one to i čine. Postoje neiskorišteni kapaciteti, imamo nezaposlenost i tu se upravo u tu prazninu ubacuje ovaj plan ulaganja. Ono što je meni važno, a i mnogim europskim državljanima, je prisjetiti se toga da ne razumijemo mnogo što nije razumljivo kako Europska središnja banka ne može financirati ovaj plan, a onda odmah izjavljuje da je spremna ubaciti milijune i milijune eura u financijski sustav. To nam je doista neshvatljivo. Ne razumijemo kako je to moguće. Ne razumijemo niti smjer kojim je krenula Europska unija. Kada je riječ o ulaganjima, postoji i više toga što me brine. Kao prvo, izvedivost e, investicijskog fonda. Već sam postavio to pitanje, ali i dalje mi to nije jasno. Što razlikuje ovaj pakt od pakta o zapošljavanju koji je promaknut u lipnju 2012. godine, nikad nije ostvaren, nego je uvijek ostao na papiru. Zatim tu se daju prednost e, projektima koji imaju snažan učinak za razdoblje 2015-2016. Sad smo već u 2015. godini i pitam se stoga kako ćemo moći to ostvariti, a s druge strane ne razmišljamo o dugoročnim projektima koji imaju veći učinak i zatim odabir projekata. Ne postoji i nacionalna kvota i ne razumijem zašto. Postoji jedan stručni odbor, jedno stručno povjerenstvo koje će ocjenjivati projekte i odabirati ih, no situacija nije jasna. Već imamo više od stotinu projekata koji su već u skladu sa glavnim osima i usmjerenjima i sa stajališta e, socijalnih interesa naši projekti bi se mogli smatrati prihvatljivima i Njemačka i Španjolska su podnijele prijedloge projekata u vrijednosti od više miliona eura i to sve skupa iznosi 158 miliona eura, dakle e, gotovo polovicu fonda. Dakle, pitam se hoće li se ta ulaganja ravnomjerno rasporediti na cijeli prostor Europske unije i hoće li ih se usmjeriti u područja gdje e, je to najpotrebnije. Dakle, e, kada je riječ o malim i srednjim poduzećima, oni mogu imati kratkoročne dužničke instrumente, osim toga e, ako se budu ostvarivali zajmovi za male i srednja poduzeća, to će ići kroz novi fond za ulaganja Ako Europska središnja banka bude htjela, ona može otkupljivati dionice ili obveznice. 2012. godine kada smo podigli kapital e, Europske investicijske banke, to je povećalo i njihove kapacitete izdavanja zajmova i kredita. No, zašto to nije donijelo velike promjene? zato jer nije u tom trenutku postojao veliki interes na tržištu i zbog toga e, ta ulaganja nisu imala neki učinak. No sada je situacija drugčija, imamo dosta likvidnosti na tržištu, no ono što nam nedostaje je financiranje rizika od strane privatnog sektora i zbog toga smo htjeli osnovati novi fond za snošenje rizika koji će omogućiti privatna ulaganja, odnosno stvarna ulaganja. Pitali ste kako ćemo novim zajmovima pokriti ona područja ili one sektore koja teško dolaze do financijskih sredstava. To će ovisati, ovisiti o promicateljima projekata, ali i o nacionalnim inovacijskim fondovima, o nacionalnim bankama i o tome žele li one ulagati u mala i srednja poduzeća ili u infrastrukturne projekte. nitko ovdje neće prisiljavati novac da se usmjeri u određenom pravcu, u određenu regiju, nego će sami promicatelji projekata e, tražiti taj novac e, i e, također sudjelovati u sufinanciranju. Također moramo se pobrinuti da zajmovi budu raspoređeni na čitavu Europu. Ako naravno ako se uvidi da se ta sredstva usmjeravaju samo u, najveće, najjače zemlje, naravno da to neće biti u redu, dakle morat ćemo pomno birati projekte i portfelje kako bismo ovim ojačanim ulaganjima mogli doista utjecati na situaciju. I na kraju, po definiciji, dakle, ovaj fond za rizična ulaganja bi eh, se trebao krenuti ka onim rizičnim ulaganjima Europska investicijska banka naravno se ne bavi time iz očitih razloga, mi to sada želimo promijeniti. E, sada sljedeći govornik u ime zelenih. Kolega Urtasun. Hvala gospodine predsjedavajući. Imam nekoliko pitanja za povjerenika. Možete li potvrditi koliko je država članica reklo da će dati doprinos u fondu. Mi smo mogli pročitati u medijima da je Italija suzdržana. Nismo dobili nikakve informacije o ostalim državama članicama. Drugo, što se tiče općeg proračuna Europske unije u svrhu jamstava, zanima me jesu li provedene neke studije u vezi s time, imajući u vidu da Primjerice, kada je riječ o inicijativi Povezivanje Europe, već postoje sredstva. Zanima me jeste li proveli analizu troškova i koristi. Što se tiče selekcije projekata, hoće li to biti u diskrecijskoj ovlasti banke? Postoje li neki fiksni kriteriji, koji su to kriteriji? To bi zanimalo moj klub zastupnika. Hoće li prioritet imati oni projekti koji imaju pozitivan utjecaj na socijalnu politiku ili na zaštitu okoliša? Nemamo popis zemalja koje su se obvezale da će dati doprinos međutim nekoliko nas je zemalja kontaktiralo i htjeli su nešto više rati o, znati o tome koja će biti svrha fonda i kako će se upravljati fondom. Ako postoje države članice koje su voljni sudjelovati, dobit će više informacija. Sutra ću predstaviti se detaljnije na sastanku Ekofina, na sastanku ministara tako da će države članice same donijeti odluku. Što se tiče e, nacionalnih banaka, nekoliko banaka je izrazilo zainteresiranost za sudjelovanje u tom projektu. Ako bilo tko od vas želi želi dakle može potaknuti svoju nacionalnu vladu da sudjeluje, to će povećati ukupni kapacitet. Što se tiče sredstava. Trenutno se sredstva koriste iz, e, iz inicijative povezivanja Europe i iz horizonta e, programa e, Obzor 2020. To je bio najbrži način da se iskoriste sredstva. Istovremeno barem je to moje mišljenje, tako o tome smo razgovarali i u komisiji, ako se uzme 1,7 milijardi iz obzira 2020. a to su bespovratna sredstva, to znači da treba više osigurati za istraživanja. Jer sada imamo tih 2,7 i upravo zato inovacije i istraživanja moraju dobiti više u vidu zajmova, ne bespovratnih sredstava. I zato je kolega Mojdeš upravo htio dati prioritet tim proračunskim glavama kako bi se osigurala sredstva za bazična istraživanja jer tu je teško dobiti zajmove. Međutim, kod privatnih inovacija lakše je dobiti sredstva putem zajmova. I posljednje pitanje se ticalo investicijskih kriterija. Da, mi moramo proći kroz investicijske kriterije učinit ćemo to kasnije, za sada još nemamo gotov popis kriterija. Pretpostavljam da kriteriji neće biti isti za sve. Dakle, da neće biti postavljen uvjet da svi kriteriji trebaju biti ispunjeni kako bi projekt mogao krenuti. E, međutim, to će biti vezano uz neka područja politika kao što su klimatske promjene, povećanje energetske učinkovitosti i slično. Hvala potpredsjedniče. I sada u ime EFDT-a Patrik Hvala, lijepo pozdravljam gospodina Katajnena i drago bi mi bilo da, drago mi je što smo vidjeli slajdove, premda E, možda treba biti oprezan kada je riječ o onim slajdovima koji prikazuju stanje u gospodarstvu u Europskoj uniji. Nedavno, još nedavno je u Europskoj uniji tržište bilo mnogo bolje, vlasnička prava su bila, pravo vlasništva su bila osigurana. Vi spominjete da nedostaje 300 milijardi eura u investicijama. Zašto investitori štrajkaju? Znamo da ima mnogo sredstava u bankama, oni naprosto ne žele ulagati u eurozonu, dakle zemlje eurozone. E, možete li reći, možete li prihvatiti da je euro nije bio optimalno rješenje u najnovije vrijeme kao i jedinstveni tečaj i kolektivni vanjski tečaj, te e, pogotovo imajući u tako raznolika gospodarstva. I možete li mi nešto više reći o vašim osobnim kriterijima kako bismo mi objektivno mogli ocijeniti e, vaša postignuća? Spomenuli ste e, otvaranje radnih mjesta u srednjem i roku i dugoročno i što mislite o pritisku koji se vrši na društvo u vidu mjera štednje, a u kontekstu izbora u Grčkoj i uzimate li u obzir demokratske impulse vezano uz ograničavanje aktivnosti nacionalnih vlada, a vezano uz vaš investicijski program i postoji li e, vremensko ograničenje ovako neuspješnih ekonomskih rezultata koje bi vas uvjerilo da bi odgovarajuće rješenje bilo da se ukine euro kako bi nacionalna gospodarstva mogla imati vlastiti tečaj kojim se odražavaju njihove slabosti i e, njihove prednosti. Možda bi to bio e, najbolji katalizacijski plan za ekonomski oporavak. Uh, Hvala lijepo što se tiče mojih vlastitih kriterija za rad. Mi nastavimo mobilizirati privatni novac za održive projekte u realnom gospodarstvu u vrijednosti od 300 milijardi eura. Nitko ne može zamčiti konkretan iznos, ali to je naš cilj. Da, mi računamo na to da možemo postići 1,3 milijuna dodatnih radnih mjesta, dakle da to je naš cilj, ali je vrlo nezahvalno kvantificirati razvoj na jedinstvenom tržištu ili pak e, iznositi neke projekcije o mogućim projektima. najveće promjene koje se mogu ostvariti na jedinstvenom tržištu. Ako to želimo mjeriti na neki način, onda trebamo vidjeti koliko je zakona doneseno u parlamentu i vijeću. Što se tiče eura, teško možemo reći da je euro razlog zbog nedostatka konkurentnosti u državama članicama. To je slučaj u velikom broju država članica i to je razlog što nema investicija i nema gospodarskog rasta. Međutim, postoje neki drugi razlozi. Da, svjesta sam da je to pitanje oko kojeg možemo iznositi argumente za i protiv. Osobno smatram da je euro stabilizirao situaciju, međutim to ne može biti zamjena za preuzimanje odgovornosti na razini država članica, a to je izostalo u velikom broju slučajeva. E, kada je riječ o nacionalnim vladama, one su glavne odgovorne za konkurentnost i vjerodostojnost fiskalne politike, a Europska unija može osigurati potporu samo na onoj razini koja ne spada u odgovornost država članica. Hvala. Sada sljedeći govornik ima riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. E, kolege su već spomenuli temu 8 e, milijardi eura, od čega dvije trećina e, iz e, projekta Obzor 2020. i Connecting Europe, dakle sredstva iz tih stavki proračuna. Poljoprivreda se pokazala ne prikladnom e, dakle ostaju strukturni fondovi kao što ste već spomenuli bitno je da se tu nađu sinergije i na to se odnosi moje pitanje da li je moguće da se usklade e, politike, odnosno mjere iz ovog novog fonda sa financiranjem iz strukturnih fondovi. Da li je moguće da se na taj način optimiraju strukturni fondovi kako bi se e, izašlo u susret zahtjevima e, revizorskog suda. E, drugo pitanje, dakle cilj je privući privatne investitore, međutim nismo još čuli koliki zapravo profit mogu očekivati privati investitori. Da li tu postoje konkretne predođbe, kolike profite dakle ti privatni investitori mogu, mogu očekivati. Hvala, htio bih istaknuti da komisija niti fond nisu ti koji će odrediti kolika će biti dobit, riječ je o ulaganjima privatnog sektora, tako da oni trebaju ocijeniti koliku dobit žele ostvariti, a novi fond će to samo djelomično financirati. I snositi dio rizika. Mi ne želimo se uplitati u poslovanje privatnog sektora, mi ih želimo samo privući prema visokorizičnim projektima, ali naravno da mora postojati dobit ako se koristi privatni novac u 100% u 100% iznosu e, javnih projekata to nije pitanje. Dakle, mora postojati ili e, moraju postojati privatna ulaganja ili javno-privatno partnerstvo tako da obje strane vide neku priliku u tom. Što se tiče poljoprivrednog sektora, poljoprivreda je u nadležnosti država članica, zato je to zahtjevno. Danas je važan dan budući da je Španjolska učinila nešto što bih htio spomenuti. Želim čestitati španjolskoj vladi na inicijativi eh, vezano u strukturne fondove. Oni će dati osigurati 5 milijardi eura malim i srednjim poduzećima iz strukturnih fondova. Dakle, to je možda najveći projekt u kojemu se strukturni fondovi koriste kao financijski instrument. I to će u velikoj mjeri pomoći malom i srednjem poduzetništvu u Španjolskoj. Mislim da bismo nešto trebali naučiti od njih. Mogli bismo istu metodu upotrijebiti i u drugim državama članicama. Bilo je nekih kritika posebno zato što smo uzeli 1,7 e, milijuna iz e, obzora 2020. Ja sam osobno ja sam bio, bavio sam se istraživanjem, bio sam i u parlamentarnom odboru za znanost i istraživanje i morali smo vidjeti hoćemo li upotrijebiti 2,7 za istraživanje ili isti iznos e, upotrijebiti kako bismo osigurali više za istraživanje i razvoj. Svi oni koji se zanimaju za istraživanje i trebali bi podržati ove napore. Što se tiče e, bazičnih istraživanja, tu nije potrebno toliko, međutim kod privatnog istraživanja koje je usmjereno na inovacije potrebni su zajmovi i to je ponekad bolje nego da se novac daje bespovratno. Zato ovih 2,7 može osigurati više novca za istraživanje. Hvala, sada imamo drugi krug. Eva Panova sada ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Potpredsjedniče, dobrodošli na naš sastanak odbora. Drago mi je što vas mogu ovdje pozdraviti. Vezano uz očekivani efekt multiplikatora kako bi se dosegao puni učinak, trebali bismo moći definirati one rizične projekte koji se inače ne bi mogli provoditi. Jedan od osnovnih zadataka investicijskog odbora bit će upravo da definira te ekonomske držive projekte. Istovremeno ovdje se ne predviđa nikakvo pred e, odobravanje sredstava prema geografskom ključu, možda bi trebao postojati nekakav mehanizam koji bi osigurao uravnoteženu raspodjeljenost projekata imajući u vidu različite okruženje, investicijske uvjete i ekonomsku situaciju u državama članicama, imajući u vidu da projekti na e, perifernim dijelovima Europske unije mogu imati višu stopu povrata na dobit u socijalnom smislu, te mogu dati i osigurati veću europsku dodanu vrijednost i doprinijeti funkcioniranju jedinstvenog tržišta. Moje prvo pitanje bi bilo sljedeće. Smatrate li da možemo zajamčiti da će financijska potpora iz fonda da neće dovesti do još većeg jaza u geografskom smislu i drugo, s obzirom da će glasačka prava na upravljačkom odboru biti razmjerna financijskom doprinosu e, strana koje sudjeluju u fondu. E, kako gledate na e, praktičnu primjenu zaštitnog mehanizma koji ste spomenuli između upravljačkog odbora i investicijskog odbora? Kako mislite da će se, kako će biti odjeljeno to? Hvala. Hvala na pitanju. Tehnička pomoć je iznimno bitna. Nedavno sam bio u posjetu Rumunjskoj. Rumunjski građani su također izrazili zabrinutost zbog e, aktivnosti fonda u Rumunjskoj i pitali su hoće li ti taj dodatni kapacitet e, u smislu zajmova biti usmjeren samo na razvijeniji dio Europe. Ja sam rekao da to nije naš cilj. E, tehnička pomoć bi trebala biti jedan od instrumenata koji će pomoći svim državama članicama u strukturiranju kvalitetnih projekata. I na taj način će e, svi imati koristi od ovog plana. Ako sada razmišljamo o Rumunjskoj, Bugarskoj i nekim drugim zemljama, potencijal za gospodarski rast tamo je veći nego u nekim drugim dijelovima Europe. Jer e, razvoj bi trebao ići brže i trebalo bi biti više ekonomski održivih projekata. Postavlja se pitanje kako država i privatni sektor mogu izraditi te projekte kako bi bili uistinu ekonomski održivi jer postoji potražnja i iz tog razloga trebamo imati jaču tehničku pomoć za privatne projekte, ali isto tako i za javno-privatna partnerstva. E, što se tiče ovih prava, e, vezano uz financijske doprinose država članica, da, postojaće sustav razmjernosti Međutim, e, zaštitni mehanizam mora biti dobro osiguran. Naime, uloga investicijskog odbora bit će definirana zakonodavstvom, tako da će oni već zakonskim propisima imati neovisnost. Istovremeno morat će primjenjivati investicijske smjernice koje određuje upravljački odbor. Bitno je da se ne stekne dojam da one države koje daju najviše kapitala mogu najviše dobiti iz fonda jer to nije naša namjera. E, to je onako kako trenutno funkcionira Europska investicijska banka, dakle ne postoji nekakva nacionalna alokacija sredstava, što znači da oni koji najviše ulažu ne znači da najviše mogu dobiti banke. Hvala. Sada Marija Joao Rodriguez, potpredsjednica kluba zastupnika SID. E, evo ovdje sam, gospodine predsjedavajući. Dakle, komisija predlaže da se omogući sudjelovanje u fondu, privatnom sektoru i akterima izvan Europske unije. To bi moglo, moglo biti e, moglo biti slaba točka e, ustroja ovog fonda. Kako se možete pobrinuti da prevladavaju interesi Europske unije, posebno imajući u vidu ulogu komisije i Europskog parlamenta? Imam još jedno pitanje koje se tiče dakle uloge koje će imati ovaj fond u smanjivanju razlika među državama članicama u smislu investicijskih kapaciteta. Već ste odgovorili na to pitanje u vašim prethodnim odgovorima na pitanja, ali evo pokušat ću postaviti stvari na sljedeći način. Može se dogoditi da imate neku državu članicu koja ima vrlo kvalitetne strateške projekte, ali da nije u mogućnosti sufinancirati iste te projekte zato što je obuhvaćena postupkom zbog prekomjernog deficita. Ako je to slučaj, može se dogoditi da se povećaju razlike među državama članicama u smislu njihovih investicijskih kapaciteta. Dakle, postoji ta opasnost. Kao prvo, eh, Naša ideja je da ako neki nacionalni fond ili privatni fond želi sudjelovati u financiranju, odnosno uložiti kapital, mislim da je to vrlo dobro i ja želim e, reći da je taj privatni novac dobro došao, ali u svim slučajevima moramo osigurati da kapital koji dolazi izvana ne može biti veći od sredstava iz naše EU obitelji. Mi, nas su kontaktirali neki fondovi, e, nemamo s njima pregovore, ali izrazili su svoje zanimanje i mnogi, barem oni koji e, E, su izrazili svoj interes nisu zainteresirani da su odlučuju, e, samo su zainteresirani za dobit koju mogu ostvariti e, ako ulažu u naše projekte. U svakom slučaju moramo osigurati da evropske institucije, odnosno Europa, Evropska unija je većinski partner. Ali ako još netko želi uložiti, to je dobro došlo u svakom slučaju. Što se tiče razlika između država članica, države članice mogu koristiti strukturne fondove kao e, način e, sufinanciranja. Naravno, ako zemlja nema ili ne može imati E, mogućnost, nema mogućnost e, ulagati zbog, zbog onoga što ste naveli, to će naravno promijeniti situaciju. E, ja bih tim zemljama savjetovao da koriste strukturne fondove kao element za sufinanciranje. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. A imate još jednu minutu za... Ako, zemlja, ako je zemlja u postupku zbog prekomjernog e, proračunskog deficita, onda e, je problem u tome što ne može sufinancirati projekte. Da, to je točno. Mi nemamo pravila za tu situaciju. E, po sadašnjim pravilima takve investicije bi e, povećale proračunski deficit e, takvih, takve zemlje. Problematika je vrlo komplicirana. Kada bi postojala takva pravila, ja bih, na primjer, volio kad bi se sredstva ulagala u obrazovanje i istraživanje, ali e, ja se nadam da ako zemlja još nije u postupku zbog prekomenog deficita da se zbog sufinanciranja projekata neće doći do toga da uđe u taj postupak. Ali za one zemlje koje su već u tom postupku postoji problem, slažem se. Hvala lijepa sljedeći govornik. E, čini mi se da je ovaj prijedlog uravnotežen što se tiče njegovih e, jakih strana. E, mislim da je važno da vlade zemalja članica shvate da ne troše novac nego investiraju novac. Malo sam međutim zabrinut, e, ali mislim da se ovisi o tome koliko će učinkovit biti ovaj fond. Imamo u osnovi dva pitanja. Prvo je, e, ono što pokušavate je pokušavate dobiti sredstva od privatnih ulagatelja. Moje pitanje je kako ćemo dobiti odgovarajuće članove ovog investicijskog odbora? I drugo pitanje e, se odnosi na činjenicu da bi ovaj fond trebao funkcionirati kao privatni investicijski fond, ne bi trebao pod utjecajem nacionalne ili EU politike, ali ako pogledam na način kako slični fondovi funkcioniraju, oni favoriziraju veće projekte jer e, količina rada koji treba uložiti je uvijek ista, e, a profit veći kod većeg projekta, da zato je veći projekt uvijek bolji. Dakle, moje je pitanje kako osigurati da fond ne funkcionira jednako kao svi ostali privatni fondovi i da e, se sredstva ne samo u najveće projekte. Jer mm, ne možemo e, to dopustiti jer e, to bude veća rizičnost projekta, to će biti e, manji interes privatnih fondova. Da, e, ovo što ste rekli je doista relevantno. E, što se tiče članova investicijskog odbora, naravno natječaj je otvoren, svi se mogu javiti na taj natječaj, ali mi smo svjesni e, logike e, po kojoj financira privatni sektor. E, što se tiče pitanja da će fond možda birati samo najveće projekte, <clears throat> to ovisi o projektima koji budu uloženi. Dakle, ako budu predloženi projekti različiti projekti ja mogu zamisliti da će uh, upravljački odbor, investicijski odbor usporediti međusobno te projekte i da će odabrati one koji će recimo uh, kao rezultat dati veći broj novih radnih mjesta. Da, to će biti u rukama investicijskog odbora, ali naravno trebamo voditi računa o takvim, e, o tim, o, mogućnosti da nastanu takve situacije. E, ja se nadam da ćemo imati kombinaciju većih i manjih projekata. Ponekad su manji projekti izuzetno važni i pomoću njih se može stvoriti jako veliki broj novih radnih mjesta. Ali naravno da je u prvim fazama takav manji projekt rizičniji. Hvala lijepa i na kraju e, kolega iz SID-a Paul Tank. Hvala lijepa, hvala lijepa gospodine potpredsjedniče što ste došli na ovaj sastanak. Naglasili ste privatna ulaganja. Ja e, smatram da e, povrat iz ulaganja ne ovisi o tome e, odakle su sredstva koja su uložena. zbog e, ograničenja u sredsta, sredstvima koja stoje na raspolaganju moramo se e, fokusirati na investicije u rizičnije projekte. Moje prvo pitanje, da li će to značiti e, pomak naglaska sa privatnih na više javna ulaganja? A drugo pitanje, čuo sam da ste rekli da nas nas, zastupnike u parlamentu, e, želite potaknuti da e, u svojim zemljama članicama e, potaknemo, dakle naše zemlje članice da sudjeluju. Što vi činite da bi ih potakli? Hvala lijepa. Razlog zašto se koncentriramo na privatna ulaganja je u tome što je u tome problem koji trenutno imamo. Dakle, privatni ulagatelji ne investiraju onoliko koliko bi trebali i mogli. Naš privatni sektor je bogatiji nego prije, ali iz mnogih razloga oni taj svoj novac ne koriste i ne ulažu u e, održive projekte u Europi. I zato smo stvorili ovu novu strukturu, novi fond, kako bi ih potakli da e, podjele e, rizik i ulažu u naše projekte. Ako privatni sektor E, bude voljan investirati i ako e, javni sektor podijeli rizik s njima, to će imati e, dobre rezultate. Tamo gdje su ulaganja veća, imamo veću zaposlenost i onda i vlade imaju veće prihode u državne kase i tako dalje. Naravno, privatni investitori svake godine e, ulažu u e, budućnost, ja bih htio e, potaknuti zemlje članice da prioritiziraju, da daju veći prioritet javnim projektima kako bi i konsolidirali svoj proračun. Ali, dakle, razlog zašto se mi koncentriramo na privatni sektor je taj što za sada oni ulažu manje nego što bi mogli. ovaj fond može funkcionirati čak i bez e, doprinosa zemalja članica, ali naravno ako zemlje članice e, stave dodatni kapital u taj fond, mnogo više građana u Europi će moći dobiti e, posao. Je ono što je važno za javna ulaganja je da ovaj novi fond u ovoj fazi bez doprinosa E, iz zemalja članica može posuditi 60 milijardi u tri godine. Ta sredstva su e, vrlo e, pogodna za investicije u javne projekte. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, dragi kolege, nadam se da shvaćate da sada nećemo otvoriti postupak spontanog javljanja za riječ obzirom na E, vremensko ograničenje, sada je već 4.32, u 5 sati e, dolazi gospodin predsjednik Europske investicijske banke, gospodin Hoer. E, sad imamo sljedeću točku dnevnog reda za koju nam treba gotovo 30 minuta kako na kraju ne bismo imali nedostatak vremena za razgovor o ovom izvješću. Želim sada zahvaliti gospodinu e, Katajnenu i e, završavamo s ovom točkom dnevnog reda. Dakle, dugoročni angažman e, dioničara naš izvjestitelj Ole Ludvigsen će nam prezentirati njegovo mišljenje o amandmanima. E, uloženo je 498 amandmana. 22. E, 23. E, veljače ćemo glasati na odboru, možemo odmah preći na stvar kako bismo imali dovoljno vremena za raspravu. Gospodin Ludvigson, imate, imate riječ. Htio bih početi tako što želim zahvaliti kolegama na vrlo zanimljivoj raspravi koju smo imali do sada. Također želim zahvaliti na svim amandmanima koji su uloženi. E, dobili smo mnogo vrlo e, zanimljivih razmišljanja i dobrih prijedloga koji će poboljšati prijedlog komisije u velikom broju točaka, ali postoje izazovi sa kojima e, se moramo e, nositi. Odnos između nekih amandmana neće biti lako <clears throat> razriješiti. Ima nekoliko područja gdje se mišljenja jako razlikuju. Neki ljudi nekim ljudima se ovaj prijedlog uopće ne sviđa i žele ga jednostavno zapravo odbaciti. Međutim, ja sam uvjeren da da postoji jedan srednji put koji je realno moguć e, u vezi sa velikim dijelom ovih e, pitanja. Moguće je naći rješenja koja će omogućiti da se stvori europska dodana vrijednost. Postoji zabrinutost da je ovaj prijedlog malo preambiciozan. Osnovno mi tu govorimo o e, transakcijama između e, dionika koji su u međusobnom odnosu. Ja se nadam da ćemo e, tu biti fleksibilni i da nećemo imati jedan crno-bijeli pogled na ova pitanja. Tu se ne radi samo o ili raj ili pakao, sredina je naravno negdje u sredini. Govorimo o identifikaciji dioničara i o e, distribuiranju informacija. Mislim da je moguće e, definirati poziciju koju, je, koju će podržati većina e, kolega Dakle, mišljenja se razlikuju i ja sam vrlo otvoren što se tiče naše rasprave o njima. Mislim da nema nepremostivih razlika među njima. Također sam primijetio da postoji prilično slaganje o cijelom nizu pitanja ali postoje i vrlo raznoliki amandmani koji idu u raznim smjerovima. Dakle, potrebno će biti naći kompromise kako bi e, što veći broj e, nas mogao podržati e, završni nacrt. Trebamo naći model za politiku nagrađivanja direktora to uopće nije lak projekt, ali važno je da barem pokušamo. Što se tiče transakcija između e, stranaka koje su u međusobnom odnosu, bitno je postići transparentnost Mislim da tu možemo naći većinu problema u vezi sa tim transakcijama. Ako dioničari mogu pratiti što se događa, onda je moguće e, stati na kraj velikom broju nepoštenih praksi koje, kojih smo danas svjedoci. Važno je biti fleksibilan, ali e, ono što je od ključne važnosti je transparentnost. I na kraju, kad čitam ovaj prijedlog, stječem dojam da mi pokušavamo ojačati e, jedinstveno tržište, ali na bit će lakše dioničarima da budu aktivni i prekogranično i nadam se da će ovim zakonom biti uklonjene prepreke. Istovremeno ovaj prijedlog se može smatrati prvim korakom E, jednom e, jedinstvenom tržištu e, kapitala. Ja smatram da nije baš lako prihvatiti argument da u normalnom slučaju razbijamo jedinstveno, tr, ovo jedinstveno tržište. Mislim da se na pravi način moramo pozabaviti ovim pitanjima ako želimo stvoriti funkcionirajuću e, uniju e, tržišta kapitala. Mm, uvjeren sam da zajedničkim naporima možemo doći do e, vrlo e, dobrog rezultata. Hvala lijepa Ole. E, riječ dajem kolegi Andreasu Švabu. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Najprije želim zahvaliti kolegi Ludvigsonu. Već u prošlom sazivu sam s njim surađivao na jednom izvješću, tada sam ja bio izvestitelj. U svakom slučaju potpuno se slažem sa svime što je rekao. U prvom redu sa njegovim e, mišljenjem da je e, rješenje negdje u sredini, u srednji put, da je pravi put. E, odbor za pravna pitanja još uvijek razmatra da li će potpuno odbaciti ovaj prijedlog, tako da mislim da bismo i mi trebali razmisliti kako bismo mi u tom slučaju reagirali, jer odbor za, za pravna pitanja zapravo tendira e, tom rješenju. E, što se tiče e, dva, dvije točke, a to je da, da skupština E, dioničara bi trebala postati e, e, glavno tijelo koje donosi odluke, što za sada nije slučaj. Dakle, do sada skupština dioničara ima ograničene ovlasti. Želim reći da, se, da mi je drago, ja sam se već sastao sa kolegom Ludvigsonom, dakle u vezi sa tim prijedlogom e, e, e, moramo još razgovarati o amandmanima. Dakle, moramo stvoriti također jednu dugoročnu politiku plaća za menadžere i upravitelje dioničkih društava E, iako sam naravno za jedinstveno tržište i nemam ništa protiv da u području e, jedinstvenog tržišta kapitala ostignemo napretke mislim da bi e, pretvaranje skupštine dioničara u tijelo koje donosi odluke mislim da ne bi bio korak u pravom smjeru. Zato sam e, uložio cijeli niz amandmana i spreman sam sa kolegom Ludiksenom razgovarati o njima. Mislim što se tiče politike nagrađivanja, odnosno plaća za, za menadžere, mislim e, da tu također ima razlika u našim mišljenjima, ali e, ovaj prijedlog zapravo ni, nema za cilj, e, nema to za cilj. Kada e, kad razgovaramo o tom pitanju, e, ne možemo, o ovom prijedlogu ne možemo međutim izbjeći tu temet tematiku. Možemo naći jedan vrlo jednostavan put, da zadržimo postojeći sustav koji je međutim različit u različitim zemljama članicama, a da e, povećamo transparentnost. Jednako isto to vrijedi i za druga područja uz svu, e, svu dužno poštovanje jedinstvenom e, tržištu što se tiče Italija na primjer e, u proteklom periodu uloženi su veliki napori Radi se o transparentnosti, mi želimo da e, dionička, dioničarska društva ostanu e, e, uspješna, da mogu dalje uspješno funkcionirati i veselim se daljnjoj suradnji sa kolegom Ludvigsonom. Hvala lijepa. Gospodin Fox se E, ispričava što ne može danas biti ovdje. E, on mi je dao svoje bilješke i zamolio me da ih iznesem. Nadam se da će izvjestitelji i drugi izvjestitelji u imati strpljenja. ECR prepoznaje koristi od ohabrivanja dugoročnog sudjelovanja dioničara i također E, smatra da će to dovesti do veće transparentnosti. Također podržavamo sveukupan cilj ove direktive i također veće sudjelovanje dioničara u upravljanju društvom što je važno. Također svjesni smo da postoje različiti dioničarski modeli diljem Europe i da bi bilo teško usvojiti jedan europski pristup u svim okolnostima. Subsidijarnost jest važna ako želimo poboljšati angažman dioničara, a izbjeći nepotrebno opterećenje poduzeća. Gospodin Fox je stoga usmjerio svoje amandmane na politiku nagrađivanja i također na poboljšanje provedivosti same direktive. Dakle, sudjelovanje e, dioničara u ovim odlukama treba izbjeći sukob interesa, a veća transparentnosti treba osigurati da buduća politika plaća poduzeća bude jasna, jasno razumljiva i da postoji jasna veza između plaće i strateških ciljeva poduzeća i njegove uspješnosti. To je već slično zahtjevima koji su na snazi u Jedinjoj kraljevini od 2013. godine. Stoga se naši amandmani usmjeravaju na traženje da se prilagođavaju nagrade na godišnje razini što će dati značajne pokazatelje razvoja nagrada u pojedinim poduzećima kako bi se bolje uskladilo dobivene informacije sa ciljevima poboljšanja dugoročnog upravljanja i ulaganja poduzeća. E, takav omjer brojaka samo po sebi bi mogao dovesti na krivi zaključak, no e, omjer prilagodbi je bolja ocjena i razvoja politike nagrađivanja kroz vrijeme, a nije snimka stanja na temelju čega se može onda ocijeniti politika plaća. E, kada je riječ o usklađivanju direktive sa prethodnima, tu se nastoji E, smjeriti na e, buduće koristi što recimo znači pribavljanje informacija i objašnjavanje strategije ulaganja. Gospodin Fox smatra dakle da je vrijednost ove direktive u tome da se usredotoče na individualne mandate. Također e, smatra da samlje zemlje članice ovisno o vlastitim okolnostima trebaju odlučiti hoće li ovaj zahtjev o glasovanju dioničara biti razmirani i da će to biti za sve transakcije od 5% i više. E, gospodine Fox je svjestan nenamjernih posljedica ove direktive i uključuje amandman kojim se dopušta zemljama članicama da isključe takve transakcije koji se odvijaju u običajnim okolnostima u tijeku običajnog poslovanja. Treba također E, oprezno e, raditi sa neovisnim izvješćima na tržištu kada nema samog tržišta, kada je riječ o nekoj konkretnoj transakciji. Treba također poraditi na ustanovljavljanju ravnoteže između prava dioničara i izbjegavanju sukoba interesa na poboljšanju jedinstvenog tržišta kako e, poboljšanjem prekograničnih transakcija što neće ići na teret poduzeća nepotrebno. U zaključku gospodin Fox uviđa da postoji pregovori između odbora Juri i Ekon koji imaju svu nadležnost na izradi ove direktive i nadam se da će pregovori e, privesti se ubrzo kraju kako bi svi mogli unijeti svu potrebnu stručnost u razradu ove direktive. Hvala, Kej. Korafon u ime alda Hvala. Želim zahvaliti izvjestitelju, gospodinu Ludvigsonu i drugim izvjestiteljima u Sjeni na njihovom radu na prijedlogu. Naši doprinosi se mogu iskoristiti kao korisno polazište za danje poboljšanje e, prijedloga, zato jer e, ciljevi prijedloga obećavaju. To je poboljšanje održivosti i konkurentnosti europskih tvrtki uvršenih na burzu, čime se također želi poboljšati i dugoročno sudjelovanje dionika. Postoje neke elemente koje međutim ne podržavam. Ciljevi e, prijedloga su dobri i to zahtjeva našu pažnju unatoč činjenici da poboljšanje sudjelovanja dioničara je u srži upravljanja poduzećem. Ne vjerujem u sveobuhvatan pristup komisije u panaceju koju ona nudi. Zemlje članice trebaju same odlučivati žele li ili ne dalje proširiti svoje zakonodavstvo o korporativnom upravljanju. Direktiva o pravima dioničara se treba ravnati načelima. Fleksibilnost je tu ključna riječ. Moje primjedbe se uglavnom odnose na e, temu prepoznavanja, odnosno identifikacije dioničara i na e, otkrivanje podataka o strategije plaća, na, plać, e, na strategiju plaća i na druga pitanja. Dakle, podržavam to da poduzeća imaju mogućnost identifikacije dioničara kako bi se poboljšala transparentnost i identifikacija, no ipak smatram da je važno da se te informacije drže na sigurnom mjestu radi zaštite njihove privatnosti. Kada je riječ o javnom objavljivanju strategije i politike poduzeća, mislim da se to treba samo dogoditi ako to ne utječe na konkurentnu prednost i poziciju tog e, poduzeća na negativan način. Trebamo e, spriječiti da se poslovno osjetljive tajne objave, jer bi inače tu direktiva mogla biti kontraproduktivna. Kada je riječ o, politici plaća u vezi sa direktorima, upraviteljima poduzeća, mislim da zemlje članice trebaju tu imati mogućnost da omoguće dioničara da glasuju glasuju, da glasuju u tome. Ne pozdravljam proporcionalno određivanje plaća između direktora i zaposlenika. Primjerice, fiksni omjer vodi ka praktičnim problemima u slučaju poduzeća koja djeluju na međunarodnom planu globalno, E, sa e, djelatnostima koje se podugovaraju u zemlje u razvoju. Kada je riječ o transakciji između povezanih stranki, mislim da zemlje članice trebaju odlučiti hoće li dioničari glasovati o tome to samostalno. Razna poduzeća imaju različite i ustroje korporativnog upravljanja i neke zemlje članice su već dovoljno regulirale takve transakcije i to na učinkovit način u svojem nacionalnom zakonodavstvu. Nadalje, zemlje članice trebaju imati slobodu izuzeti iz glasovanja svakodnevne transakcije koje čine dio njihovog svakodnevnog poslovanja, naročito s obzirom na e, razmjernost i administrativne troškove. I u zaključku komisija ne bi smjela nastojati postići više nego što se traži, odnosno transparentnost, održivost i konkurentnost e, naših poduzeća koja su uvršena na burzu. Hvala. U ime Goja gospodin Vjergas. Hvala. Riječ je o važnom dokumentu koji ukazuje na činjenicu da ova poduzeća ponekad objedinjuju suprotstavljene interese, a to je sve povezano sa određenim teoretskim temama koje se tiču informiranosti to je već naznačeno u izvornoj direktivi. Što donosi ovaj prijedlog? Pa donosi nešto što je teško procijeniti zato jer se problemu pristupa na suprotan način. Temeljni problem se tiče potrebe dioničara da ostvare kratkoročnu dobit, a to je u suprotnosti sa onime što mi želimo, a to je održiv dugoročan razvoj poduzeća. To je glavni problem. Sa, sa pozornost se usredotočuje na transparentnost i na sudjelovanje dioničara. Da, transparentnost stoji, ali sudjelovanje dioničara nije ispravan pristup. Znači da se ovom problemu pristupa na pogrešan način i jedini način da se razriješi ova suprotnost, ovo proturiječi jest omogućiti dugoročno poslovanje poduzećima, ali to automatski znači da trebamo privući one poslovne subjekte koji su zainteresirani za srednjeročni i dugoročni razvoj, odnosno dionike i čitavu zajednicu koja gravitira oko poduzeća, odnosno dobavljače, stranke, lokalne zajednice. Tu trebamo djelovati. Tu trebamo nastojati osigurati održiv dugoročan razvoj, a to je razvoj koji želimo da naša poduzeća ostvare. Amandmani koje smo mi uložili upravo idu u tom pravcu. Demokracija ne smije ostati na vratima poduzeća, na pragu, nego trebaju postojati češći kontakti između poduzeća, lokalne zajednice, radnika, sindikata, jer su to subjekti koje zanima dugotrajna održivost poduzeća. Dioničari naravno imaju svoje legitimne interese, ali oni daju prednost likvidnosti i drugim kriterijima. I na kraju plaće. moglo se učiniti više. Ovo je opet e, dosta nedosljedan, a i neambiciozan prijedlog. Recimo, nedavne publikacije govore o omjeru od 1 naspram 86 u smislu plaća unutar poduzeća između e, najnižih radnika i e, glavnog direktora, što nije poželjno sa socijalnog stanovišta i zato mislimo da bi trebalo učiniti više, recimo nametanjem e, strožih kriterija jednakosti, dakle ne kriterija političke prirode, nego kriterija koje možemo tražiti upravo kako biste e, ostvarila e, pravda. Hvala i posljednja izvjestiteljica u sjeni. Hvala. Suosjećajemo i razumijemo namjere izvjestitelja i nastojanja da se ojača ovaj prijedlog komisije. Ovdje imamo priliku da stvorimo pozitivnu regulativu koja će poboljšati odnose između dioničara i onih koji upravljaju njihovim ulaganjima. Zabrnjavaju nas amandmani i neki kolega koji ukazuju na nedostatak volje da se poveća transparentnost. Ako želimo da korporacije budu uspješne na zajedničkom tržištu u interesu i dionika i dioničara, onda to treba regulirati i investitori moraju imati i osjećaj vrijednosti imovine u koju ulažu. Naši amandmani se usredotočuju na tri područja, dakle kao prvo veća transparentnost e, i poboljšanje dotoka informacija dioničara, zatim smanjenje rizika sukoba između financijskih posrednika i dioničara i treće proaktivniji pristup savjetovanju sa dionicima i dioničarima. U našim amandmanima ističemo važnost potpune transparentnosti i također temeljitijeg izvješćivanja. U 88. amandmanu uključili smo potrebu za e, obveznim izvješćivanjem o primljenim e, pomoćima i također tražimo više detalja u um, amandmanima 188, 179, e, e, e, čime se također je um, ispravlja direktiva iz 2004. godine. Također tražimo više informacija o zaradama u određenim zemljama i također traži se od zemalja članica da dostave točne informacije o trećim zemljama u kojima imaju podružnice. Također zahtjevamo obvezno izvješćivanje o takozvane stranded imovini. I kada je riječ e, o izvješćivanju, tražimo također i informacije o okolišu i predlažemo uključivanje informacija o stranded imovini, a naročito ono imovini koja se oslanja na e, negorivi ugljen. Kada je riječ e, o smanjenju fosilnih goriva, važno je da ulagači shvate visinu rizika ako se imovina poduzeća uglavnom sastoji od e, imovine koja je povezana sa poslovnim gorivima. E, kada je riječ o um, tijelima dioničara, mi predlažemo da ona nadziru aktivnosti upravitelja fondova, što znači da se treba olakšati e, komunikacija između financijskih posrednika i e, samih ulagača i također želimo da definicija dionika uključi i zaposlenike i članove lokalne zajednice u kojima se poduzeće nalazi i također tražimo da se nametne fiducijarna dužnost neizvršnim direktorima i također na vanjske revizore kako bi se ukazalo na ozbiljnost kojom prosuđujemo potrebu da ti subjekti ne popuste pred sukobima interesa. To bi značilo da e, takvi e, subjekti e, djeluju u interesu samih nalogodavaca i da nisu sukobu interesa s njima osim ako to nije uključeno u konkretan nalog. E, također predlažemo da treba uvesti i kazne za izvršne direktore koji e, potpišu i e, bilance koje navode na krivi zaključak, što znači i direktore u zemljama članicama Europske unije. Želim joj zahvaliti izvjestitelju na dosada obavljenom poslu i radujem se našoj plenarnoj sjednici za dva tjedna u Strasburu kada ćemo moći raspraviti o drugčijem pristupu malo detaljnije. Hvala lijepa, zahvaljujem svim izvjestiteljima u Sjeni. U pet sati e, treba doći predsjednik EIB-a, ali on trenutno još nije došao. E, ne možemo sada imati dugotrajnu raspravu, ali ako neko od kolega ima kratke primjedbe ili nešto kratko želi reći, onda se može sada javiti za riječ. Ako to nije slučaj, onda riječ dajem izvjestitelju za par zaključnih riječi. Hvala na zanimljivoj raspravi. Čuli smo dosta raznorodne prijedloge. Bio sam u upravnom odboru jednog poduzeća i znam koliko je važno imati i transparentnost i djelotvorn sustav unutar kojega i dioničari imaju svoju težinu. Naravno, ja ću učiniti sve što mogu i pokušat ću iznaći rješenja E, za još otvorena pitanja i nastojat ću iznaći dobre kompromise kako bismo na kraju mogli postići sporazum e, o tome kako će izgledati ovaj prijedlog. Evo, radujem se našoj nadolazećoj raspravi i također se radujem e, budućim sporazumima o otvorenim pitanjima i spreman sam na kompromis. Hvala. Hvala lijepa Ole, kao što sam već rekao, 23. 24. veljače ćemo glasati ovdje na odboru Ekon. E, odbor Juri Dakle, odbor Juri će imati glasanje 24. ožujka. E, dakle, u 17 sati predsjednik Europske institucije banke, gospodin Hoer, je stigao i molim ga da dođe na podi. Izvolite.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 Uvaženi kolege, pozdravljam predsjednika Europske investicijske banke, gospodina Hoera. Imamo ovu dobru tradiciju razmjena gledišta sa predsjednicama Europske investicijske banke. Ove godine razmjena gledišta će biti posebice zanimljiva, naročito s obzirom na raspravu o investicijskom planu u kojem je Europska investicijska banka jedna od, jedan od glavnih aktera, a mi želimo ojačati naše veze sa Europskom investicijskom bankom kako bismo ojačali i prijedlog komisije o ovom fondu. Sadržaj napomena Europske investicijske banke je ključan i želimo organizirati u budućnosti razne gledišta za posebne inicijative u kojima sudjeluje investicijska banka. Kao što znate, godišnje izvješće o aktivnostima banke razmatraju na izmjence odbori Ekon i Badž, a prošle godine to je bio odbor Kont, a sada ove godine ovaj odbor će usvojiti našu rezoluciju o izvješću. Gospođa ona izvjestiteljica, je, je uspostavila dobar odnos sa zaposlenicima Europske investicijske banke i posjetila je njihovo sjedište u Luksemburgu. Evo kako će se odvijati sljedećih sati pol. Prvo ćemo čuti uvodno izlaganje gospodina Hojera, I onda kao i na prethodnim sastancima imat ćemo dijelove od pet minuta sa e, pitanjima i odgovorima, naravno uz mogućnost postavljanja dopunskih pitanja ako bude vremena za to. Evo, bez danjeg odlaganja želim dati riječ gospodinu Hoeru koji će iznijeti svoje uvodne napomene u današnju temu. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Doista mi je drago što sam ponovno u Europskom parlamentu i u ovom odboru. Vidim tu i mnoga nova lica. Doista mi je drago što ću vas upoznati i što ću vam e, opisati ono što je banka radila 2013. godine. Dakle, 2014. godina i 2013. nisu toliko zanimljive u odnosu na ono što sada pripremamo. E, ja ću se također zbog toga osvrnuti i na, na dolazeće godine 2015. i 2016. No, 2013. je bila važna godina za banku i doista godina puna izazova, zato jer je to bila prva godina nakon dokapitalizacije banke koja je bila e, do, odlučena 2012. godine. Evo, u sažetku u to vrijeme, a to je bilo ubrzo nakon mog dolaska, što je bilo na prijelazu između 2011. i 2012. Banka je tada morala se sniziti na e, razine prije krize nakon što je utrošila golemi dio sredstava kako bi ublažila učinke prvog naleta financijske krize nakon propasti Lehman Brothersa. Dakle, resursi su bili e, iscrpljeni u tu svrhu i utrošeni na učinkovit način. Smatram, naročito kada je riječ o važnim dijelovima bilo malih, bilo velikih europskih poduzeća u industrijskom sektoru, no to je značilo da je e, do 2014. godine banka postala prociklična i ja sam e, se obratio ministrima financija i vijeću i pitao sam ih žele li da jedna europska banka postane prociklična u trenutku kada moramo e, se još suprotstaviti i drugom valu financijske krize. Europsko vijeće i financijski ministri su odlučili da daju injekciju kapitala banci. Morate međutim znati da 2012. godine kada sam se zaposlio u banci imali smo kapitala u visini od 230 e, milijardi eura, no nažalost zemlje članice koje su financirale taj kapital e, sukladno ugovorima iz Rima iz 1958. godine su zaboravile uplatiti veliki dio toga i naravno e, kroz desetljeća banka je ostvarivala dobit, međutim koja nikad nije bila raspodijeljena dioničarima, odnosno zemljama članicama, ali to se kumuliralo, dakle uz 11 milijardi koje su uplaćene u početku i tražilo se i dodatnu injekciju od 10 milijardi i ta injekcija e, gotovine se trebala iskoristiti za pokretanje dodatnih ulaganja u Europi unutar tri godine i to u visini od 180 milijardi eura, dakle dodatnih ulaganja u tri godine. To je bilo obećanje, odnosno očekivanja. To je obećanje zbog kojeg e, često ne možemo <laughs> sklopiti oči i zato je to visoki multiplikator od 18. No, sada sam ipak mirniji jer nakon prve dvije godine mogu reći da ćemo do kraja 2015. godine, dakle treće godine e, tog razdoblja, imati sigurno 280 dodat, 180 dodatnih milijardi za ulaganja. Dakle, to je ostvaren cilj. To je bila situacija 2012. 2013. Naravno 2013. je donijela velike izazove za banku, kao što možete zamisliti. Ne možemo samo reći da ćemo svake godine imati povećanje ulaganja od otprilike 200 milijardi, 20 milijardi i to ćemo e, imati sredstva sa tržišta. Ta sredstva ne, nalažemo, ne nalazimo jednostavno na tržištu, zato jer je tržište bilo doista e, prazno i E, zbog toga nismo niti zapošljavali mnogo e, djelatnika. Mi smo malobrojna institucija. Evo samo e, nekoliko brojaka kao primjer. Europska investicijska banka je daleko najveća multilateralna investicijska banka na svijetu kada je riječ o zajmovima i o, o posuđivanju. Dakle, bilance je dva puta veća od bilance Svjetske banke, ali Svjetska banka ima dosta dobro podešene razvojne projekte i ima 70 tisuća djelatnika, a mi smo dvostruko veći, a imamo tek nešto više od 200 ljudi, 2000 e, ljudi. Dakle, teško je očekivati da e, proširimo naše poslovanje za 40% iz godine u godinu, ali ipak e, to smo uspjeli. I tako je to funkcioniralo do kraja 2013. godine kada smo naše zajmove, nove zajmove povećali na 72 milijarde eura, dakle 10% novih zajmova odlazi u zemlje van Europske unije, 75% ide u politiku susjedstva, istočnu Europu, središnju Aziju ili u e, susjedne zemlje na sredozemlju. 2,5% zatim odlazi u ostatak svijeta, to kažem među nama interno, kada bih to rekao na međunarodnoj razini, to bi dovelo do diplomatske krize. 97,5% volumena investicija koje pokreće Europska investicijska banka odlazi i u um, Europsku uniju ili u zemlje iz politike susjedstva. E, to e, su potpisana sredstva, dakle, isplate koje se odvijaju kroz određeno vrijeme i tu imamo također impresivne brojke, imamo rekordnih 65 milijardi 2014. godine. Što znači da smo u posljednje dvije godine uspjeli e, ostvariti dodatnih 47 e, milijardi eura investicija iznad i izvan naše uobičajene aktivnosti i to možete jednostavno pomnožiti sa tri i doći do ukupnog investicijskog učinka u stvarno gospodarstvo koje je, koji je ostvaren 2014. godine. Osim toga imamo i dodatne djelatnosti o kojima neću izvješćivati u detalje, ali možete mi uputiti pitanje o tome. To se odnosi na mala i srednja poduzeća kroz Europski investicijski fond naročito. Imamo Um, područnice i komisije i banke. Imamo i e, promotivne e, banke u raznim zemljama koji su manje dioničari. Recimo komisija, komisija je većinski e, dioničar. Povećanje kapitala 2012. godine imalo određene razloga i to nam je omogućilo da ostvarimo ono što smo uspjeli ostvariti u protekle dvije godine i što namjeravamo ostvariti 2015. Junkerov plan je usko povezan sa izborima za Europski parlament, a Europski parlament je naravno izabrao novu komisiju. Imali smo različite kandidate za komisiju koji su razradili svoje zamisli i iznijeli ih pred parlament i Juncker je također predstavio svoj plan eh, parlamentu u srpnju prošle godine. On je htio razraditi jedan plan za rast i radna mjesta u Europi i također za inovacije. Postoji jedna intelektualna osnova, jedan temelj za sve to koja je donesena 2014. godine. Početkom 2014. godine zatražio sam od naših projektnih inženjera da razrade analizu investicijskih jazova rupa Europi. E, zato jer stalno slušamo tužiljke zbog nedostatka ulaganja u Europi cijelo vrijeme. Ja sam htio to sagledati podrobnije. Dakle, iz analize je proizišlo da od početka financijske krize, od kraha Lehman Brothers, ulaganje u svim zemljama članicama je u prosjeku opalo za 15 do 20%. Naravno, postoje razlike, ima zemalja članica koje su posebno teško pogođene krizom i gdje su ulaganja od 2007. do 2009. i ostala stala nakon 2009. se e, smanjila za 65 do 70% u odnosu na 2007. godinu. Dakle, to je ogromna rupa koja sad već postoji 7 godina, što znači također i slabljenje e, kvaliteta e, kapitalne imovine i ako tome dodamo E, strašnu situaciju sa nezaposlenošću mladih, e, onda možemo lako zaključiti da Europa ne koristi na, u dovoljnoj mjeri svoje e, produktivne resurse kako bi bila konkurentna na svjetskom planu. Zbog toga smo zabrinuti zbog konkurentnosti Europe. Drugi razlog je i druga rupa, a to je inovacijska rupa. Europska unija se već dugo nalazi u situaciji, odnosno 15 godina, već zaostajemo za našim glavnim konkurentima u Aziji, recimo u Koreji, u Japanu, a također i u SAD-u i u Kanadi, kada je riječ o e, istraživanju razvoju i edukaciji. Dakle, to znači 1,5% BDP-a kroz 15 godina izdvaja se e, manje za 1,5% BDP-a u 15 godina. E, što znači također i pad konkurentnosti. Kada me gospodin Juncker pitao što možemo učiniti kako bismo ojačili europsko gospodarstvo, kako bismo e, poduprli rast i e, zapošljavanje, ja sam rekao da se trebamo ponovno okrenuti ka inovativnim aktivnostima na privatnom i na, poslu, na javnom planu i na taj način ćemo potaknuti ulaganja u Europu. Imali smo raspravu o tome na Ekofinu i većina ministara je rekla pa jednostavno nema dovoljno projekata i ako nema projekata onda ih ne možemo financirati. I mi smo rekli onda zašto postoji taj investicijski jaz, jaz i e, sve analize pokazuju da postoji taj jaz i sa i u javnom sektoru, zašto to nisu ispunili kako privatni, tako i javni ulagači i odgovori su bili razni, e, nedostatak povjerenja, također e, teška proračunska situacija u brojnim zemljama članicama Europske unije, također relativno e, visoka potreba preuzimanja rizika kada je riječ o tehnološki zanimljivim projektima. Dakle, to je bio čitav niz, čitava lepeza razloga za nedostatak ulaganja u inovacije i u same investicije. Za razliku od kad smo imali e, dokapitalizaciju prije e, tri godine, e, tako je bila situacija. Dakle, mi za razliku od Europske središnje banke imamo zadatak utjecati na stvarno gospodarstvo i zato se trebamo pitati što možemo učiniti kako bismo usmjerili ta sredstva koja su dostupna u proizvodne djelatnosti. Mi smo onda ispitali načine na koje se to može ostvariti i ja sada neću krenuti od Junkerovog plana zato jer on traži udovoljavanje nekoliko zahtjeva on će biti uspješan jedino ako kao prvo budemo bolje koristili naša sredstva iz proračuna i po drugo ako budemo privukli više privatnih sredstava i po treće ako ova e, banka, a i svi ostali smanje birokratizaciju. Mi smo započeli sa radom na tome i predložili smo vama, parlamentu, da izdvojimo 16 milijardi iz e, proračuna Europske unije koji bi inače završili u bespovratnim sredstvima ili u, u pomoći, dakle da se to izdvoji za jamstva i za zajmove. E, također je izdvojeno još dodatnih 5 milijardi i još dodatna 21 milijarda kao jamstvo, kao garancija za zajmove i to će dovesti do snažnog e, učinka multiplikatora, ne od 18 do 20, e, kao što smo imali sa e, dokapitalizacijom, nego od 15, što smatramo da je doista razumno i odgovorno. To nije znanstvena fantastika, nego nešto što radimo svakodnevno, naročito ako E, razmotrimo financijske instrumente, to već radimo čitav niz godina tako što usmjeravamo sredstva za istraživanje u zajmove, u jamstva umjesto u bespovratna sredstva. To je zapravo temeljno razmišljanje iza Junkerovog plana, a sada se e, Ekofin s time složio i pokušavamo sada doraditi detalje Junkerovog plana ono što nas frustrira, možda i vas, jest činjenica da Junkerov plan još nije potpun. Europski fond za strateška ulaganja e, je još u nastajanju, tako da vam ne mogu još dati potpunu sliku cijeloga fonda, nego samo naznake i na tome ćete morati sami poraditi u nadolazećim mjesecima. No, e, koje su glavne crte toga fonda? Fond je instrument koji je ograđen u E, banku. To nije dodatna europska institucija. Mnogi od vas nisu htjeli imati novu instituciju pod okriljem komisije u Brislu, nego nešto unutar već postojećih institucija i oni su odabrali našu banku da bude ta institucija, tako da ćemo mi ustrojiti i upravljati tim e, fondom, tim računima unutar strukture banke. Sada imamo jednu e, specifičnu situaciju koja je važna za vas, zato jer mi koristimo, e, odnosno koristit ćemo europska preoračunska sredstva, ako to prihvatite, e, za davanje jamstava. Dakle, netko treba provjeriti kompatibilnost zajmova koje odobravamo sa kriterijima prihvatljivosti za europska jamstva iz proračuna, a budući da komisija odgovara vama za upotrebu europskog novca, onda ovo povjerenstvo za ulaganja koje će biti osnovano kako bi provjerilo tu sukladnost e, treba biti pod vodstvom ljudi koji su ljudi od povjerenja komisije. Zamisao da se politizira ovaj proces e, i mm, da se depolitizira ovaj proces i da se kaže e, da E, to budu stručnjaci i stoji, no to je unutar ovlasti komisije i siguran sam da ćemo uspjeti postići sporazum sa komisijom kako bismo dobili ljude za koje vjerujemo da e, su doista stručni. I mm, oni će biti pod vodstvom jednog upravljačkog odbora koji će davati smjernice o tome što će taj odbor činiti kada je riječ o riziku. Dakle, taj proces e, treba odobriti taj e, tehnokratski odbor i onda će se njihove odluke podasrijeti upravljačkim tijelima banke, zato jer sve što ulazi u bilancu jedne europske banke mora se provjeravati i zato upravljačka tijela banke trebaju naravno preuzeti odgovornost. Dakle, to E, mora biti uprava ili e, upravljački odbor banke koji odlučuju e, o projektu u konačnici. Kako bi to bilo izvedivo, komisija i banka će imenovati jednog upravnog direktora i zamjenika upravnog direktora koji će provoditi cijeli taj proces unutar banke. Kada je riječ e, o sudjelovanju drugih e, u fondu, to je važno pitanje i siguran sam da, nas, da vas je povjerenik Tajnen e, izvijestio o tome, no uputili smo poziv zemljama članicama nacionalnim bankama da u tome sudjeluju, a uputili smo taj poziv i privatnom sektoru. Postoje tri razine Mm, unutar kojih, odnosno na kojima se može odvijati tako sudjelovanje, odnosno injekcija kapitala u fond, zatim e, to može biti povećanje udjela banke. I treće, to može biti na projektnoj razini gdje E, je predviđeno sufinanciranje sa e, nacionalnim agencijama ili nacionalnim bankama ili privatnim sektorom i to je zapravo ono što je u osnovi svakog našeg projekta. Iz e, brojnih razgovora sa vladama, sa nacionalnim bankama, a naročito sa privatnim ulagačima čini mi se da je to da je najbolji oblik sudjelovanja na projektnoj razini, a ne u meta strukturi, zato jer će privatni ulagači ukljevati, ulagati u nešto što bi mogla možda biti crna rupa, a ne neki konkretan projekt na koji on može utjecati i vidjeti je li to doista utemeljen projekt. Evo, to je, damo i gospodo, stanje po pitanju e, novog fonda takozvanog fonda za dodatna ulaganja. Postoje još e, dva dodatna elementa koja su ključna za uspjeh. Prvi su mala i srednja poduzeća. I to su sada e, glavni korisnici naših kredita. Imamo otprilike 23 milijarde e, kredita za 230 tisuća malih i srednjih poduzeća i to je bilo i 2013. godine, a podaci za 2014. će uslijediti za nekoliko dana. Dakle, to su značajna sredstva i mi ćemo povećati ta sredstva dostupna malim i srednjim poduzećima e, putem e, naših e, područnica i to sredstvima od vlada. Druga točka koja se nadovezuje na sam fond i na naše na aktivnosti malih i srednjih poduzeća je e, savjetodavna usluga. Savjetodavne usluge su sve važnije za uspjeh projekata. Mi smo stekli to iskustvo kada je prije jedno desetak godina upućena pritužba zbog e, problema samih zemalja članica sa korištenjem sredstava i strukturnih fondova. Njihovi apsorpcijski kapaciteti su bili očino loši u nekim zemljama Dakle, te su zemlje rekle trebaju nam vaša sredstva, vaši zajmovi, ali također i vaše e, tehničko i financijsko savjetovanje za razvoj e, projekata i proizvoda u našim zemljama. Dakle, uspostavili smo i pružanje savjetodavnih e, usluga u suradnji sa E, konsultantskim centrima za e, javno-privatno partnerstvo i sa e, jednom institucijom u kojom Europska investicijska banka i komisija sudjeluju na pruženju savjetodavnih usluga u istočnoj Europi. Mm, vijeće u lipnju mm, dakle vratio se se vijeću mm, sa riječima da E, je e, vrijeme da recimo se u nekim starim zemljama članicama također pokrenu takve usluge, naročito po pitanju nekih regija i projekata, tako da će jedna od odlika novog Junkerovog plana biti prevladavanje tog jaza između starog istoka i zapada, sjevera i juga kada je riječ o pružanju savjetodavnih usluga bilo na tehničkom ili na financijskom planu. Evo, ovo zaključujem moje uvodno izlaganje. Nadam se da nije bilo ovo predugo. Nailazim vrlo često na nemir u vezi sa Junkerovim planom zbog e, nekih nejasnoća e, o tome što stoji iza toga. Evo ja sam podijelila s svoje viđenje Junkerovog plana kakav je on sada. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hoer. E, zahvaljujem kolegi Simonu koji je predsjedavao sastanku. Prva dva sata okruženi ste dakle njemačkim predsjedateljima. Nadam se da se osjećate ugodno. Sada e, ćemo imati po pet minuta po zastupniku za e, pitanje plus odgovor. E, vrijeme je ograničeno. Mislim da je bilo vrlo dobro što ste nas što je vaše izlaganje bilo, uvodno izlaganje bilo opsežno. E, riječ sada ima kolega Nidemajer. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Ja ću e, se nadovezati na raspravu sa kolegom Katajnenom vezano uz Europski fond za strateška ulaganja. Mislim da je to jedan dobar potez i ovo je mogućnost da države budu, odnosno da preuze odgovornost kod ulaganja novca iz proračuna. Budući da je ovo pilot projekta, trebao bi doživjeti uspjeha, svi za to snosimo odgovornost. E, pitat ću vas neka tehnička pitanja. Kao prvo što se tiče odabira projekata, rekli ste da će se projekti birati, e, odnosno da će ih birati jedna skupina tehnokrata Drago mi je što ste predložili da ovaj fond nalikuje na privatni sektor, odnosno da se depolitizira. Međutim, još uvijek ne postoji jasna paralela između fondova iz privatnog sektora i ovog fonda za strateška ulaganja. Cilj nije da se maksimizira povratna ulaganja iz fonda, nego da se maksimizira učinak čitavog projekta. Dakle, riječ je o tome da se ovdje ne bavimo samo e, sastavnicama koje će se financirati iz fonda, nego sveokupnim rezultatom. I ovdje nije isti cilj privatnog sektora. Mi želimo da projekt koji će dobiti potporu iz fonda bude da to budu projekti koji se ne bi mogli ostvariti da fond ne postoji. Zanima me kako ćete se pobrinuti da investicijski odbor uzme i to u obzir. E, dakle, ne samo da se uzima u obzir maksimizacija pozitivnog učinka fonda. Dakle, kako će se odraditi mjera između rizika e, dobiti na način da se ostvari dodana vrijednost u europskom gospodarstvu. Imam još jedno tehničko pitanje. E, mi radimo sa vrlo visokim multiplikatorskim efektom, što znači da nemamo mnogo novca, ali želimo, želimo maksimizirati e, apsorpcijsku sposobnost fonda, jer ako nema rizika neće biti ni dodane vrijednosti kada imamo samo malo novca troškovi su veliki, no jasno je da radimo da je ovdje riječ o jednom sofisticiranom fondu, tako da će troškovi biti visoki jer ćemo evaluirati velik broj projekata koji i zato me zanima kako će e, izgledati ustroj fonda u smislu troškova, koliko će biti naknade, administrativni troškovi i tako dalje, kako bismo imali dovoljno novca za e, apsorpcijsku sposobnost. E, Hvala lijepa. E, to, je, to su vrlo zanimljiva pitanja i ne mogu dati odgovore na sve njih. Postoje, još se odvijaju pregovori u vezi sa nekim od tih pitanja. Mi smo u ljeto stvorili jedan sporazum između komisije i EIB-a E, gdje je pitanje plaćanja usluga EIB-a e, regulirano e, nakon jednog teškog pregovaračkog procesa koji je trajao nekoliko godina od dakle taj proces je završio u lipnju 2014. Dakle pitanje Naknada je međutim još sporno i tu se moramo još boriti. E, sve to skupa je prilično komplicirano. Drugo, što se tiče uloge odbora, e, odbor dobiva e, prijedloge projekata od banke gdje, će se raditi o projektima koji ispunjavaju uvjete za e, dobivanje jamstva Europske unije. E, u, područjima energetske politike, e, energije iz obnovljivih izvora, dakle sve, sve će to biti projekti koji ispunjavaju te kriterije. I na kraju vrlo važno, nije zadaća e, ovog investicijskog fonda i nije e, zadaća EIB-a da e, financira projekte koji bi se mogli financirati na druge načine. Dakle, mora postojati jedna dodana vrijednost na europskoj razini a sve što se može i bez tog fonda e, financirati iz privatnog sektora će se financirati dalje bez sudjelovanja tog fonda. Hvala lijepa sljedeći govornik. E, moje pitanje se također odnosi na tehničke detalje. E, Svjesta sam da se što se tiče detalja da tu sudjeluju drugi politički dionici, ali me zanima vaše mišljenje ako jedna skupina tehnokrata e, ne u negativnom smislu te riječi, nego u pozitivnom te smislu riječi tehnokrata odlučuje o projektima. Kako ćemo osigurati da e, kod izbora projekata da ćemo se orijentirati na e, prioritetima Europske unije? Mi smo donijeli neke političke odluke što se tiče e, nekih proračunskih stavki, na primjer istraživanje, razvoj, regionalna politika. Kako ćemo voditi računa o tome da kod tih velikih investicijskih e, paketa e, se poštuju prioriteti koje smo usvojili i e, u, kad smo dogovarali proračun Europske unije. Drugo pitanje, 15 godina E, sam aktivno surađivao e, na različitim razinama kad je riječ o strukturnim fondovima i poznati su mi različiti problemi u vezi s tim. E, <clears throat> I znam da jedan problem malih i srednjih poduzeća je birokracija. S druge strane, mi sad pokušavamo smanjiti tu birokraciju, ali vidimo da postoji taj problem i kritiziramo komisiju zbog e, prevelikih troškova zbog e, te birokracije. Kako ćemo dakle osigurati da za mala i srednja poduzeća ne bude preveliko opterećenje zbog e, administrativnih troškova i da postignemo optimalno trošenje sredstava uz što manju e, mogućnost zloupotrebe. I kao treće pitanje, moje e, iskustvo je iz jedne od najjačih regija u Njemačkoj da iako e, imamo velika iskustva, dobra iskustva, imamo i iskustvo da upravo u području inovativnih projekata imamo velike probleme sa e, dobivanjem e, financijskih sredstava. Kako ćemo uspjeti E, te projekte koji možda uopće nisu skupi, e, te inovativne projekte malih i srednjih poduzeća, kako ćemo ih uspjeti e, uključiti u ovaj novi projekt ovog fonda. Ako pogledate prošle godine, ustanovit ćete da su veliki blogovi, blokovi sastoji na sastoje od financiranja malog i srednjeg poduzetništva, energetike i inovacija. To su veliki blokovi, radi se o milijardi više ili manje, ali e, ono o čemu moramo voditi računa da u budućnosti dio sredstava upotrebimo da e, kod podjele sredstava na projekte e, e, poštujemo priorite, donešene prioritete. Dakle, mi to e, shvaćamo vrlo ozbiljno. mi ćemo se mi ćemo uložiti napore da u buduće i u suradnji sa parlamentom a u siguran sam da će E, parlament e, također učiniti e, što može da proračunska nadležnost koju parlament ima ne nestane u tom pogledu. Što se tiče smanjenja birokracije, slažem se s vama. Mi smo tu mi nismo u direktnom kontaktu sa krajnjim korisnikom ali e, vi ste spomenuli jednu vrlo važnu stvar. Dakle, neophodno e, pooštrenje e, zakonodavstva što se tiče bankovnog poslovanja E, ima za posljedicu da su za banke da je za banke postalo neinteresantno kreditiranje malog i srednjeg e, poduzetništva. Moramo osigurati da mala i srednja poduzeća ponovo dobiju šanse dobivanja zajmova. U Europi gdje 80% kreditiranja e, je od strane banaka E, to je vrlo nezdrava situacija jer usporedbi sa e, SAD-om gdje tri četvrtine tih sredstava dolazi sa tržišta kapitala, dakle indikativno je da Europski investicijski fond kao zajednički e, proizvod, da tako kažemo, Europske komisije, Europske investicijske banke, je zapravo sada najveći e, fond, investicijski fond na svijetu, jer imamo e, sredstva kako bismo financirali mala i srednja poduzeća. Imamo jedan dugi popis govornika koji žele uzeti riječ, pa moram intervenirati i skratiti vrijeme izlaganja. Hvala gospodine Hoer na komentarima. Kao i ostali kolege htjela bih se usredotočiti na Europski fond za strateška ulaganja koji se nije pojavio ni otkud. U posljednjem je sazivu parlament dao zeleno svjetlo za projektne obveznice. Ja sam bila uključena u rad na, to, na tome. I to je zapravo možda prethodilo ovom širem projektu osnivanja Fonda za strateška ulaganja. Dakle, e, bitno je spomenuti da je bilo riječ o jednom pilot projektu, tako da treba dati ocjenu koliko je taj projekt bio uspješan i koji je bio i koji je ishod pilot, pilot projekta prije nego što se krene ovaj fond u vrijednosti od 350 milijardi eura. U srpnju 2011. godine, kada je riječ o aktu o jedinstvenom tržištu, vijeće je zatražilo da se ocjene financijski instrumenti u smislu financijske poluge usporedbi sa postojećim instrumentima, mogući rizik koji će se dodati bilanci država i privatnih institucija u aneksu 3, pilot projekta za projektne obveznice. Naveli smo dugačak popis kriterija koje treba neovisno ocijeniti do 2015. godine nakon što se odobri konačna faza projektnih obveznica. Dakle, treba izračunati dodanu vrijednost, ostale instrumente država članica, ostale postojeće mogućnosti e, dugoročnog e, zaduživanja, uključeni rizik, kao i korekciju i ocjenu e, dakle bilo kakvog e, učinka koji, e, koji mijenja situaciju. Zatim trošak ovih obveznica i utjecaj na tržište obveznica te usporedba troškova što uključuje i alternativne mogućnosti financiranja projekata i bankovnih zajmova. Dakle, tu smo naveli čitav niz kriterija za ocjenu projektnih obveznica. Još nisam vidjela nikakve rezultate rada. Pretpostavljam da je ocjena u tijeku. Možete li nam reći kakvi su rezultati ocjene projektnih obveznica kako bismo bili sigurni da je to bio uspješan projekt i da možemo krenuti ovaj veći projekt i možete li nam reći nešto više o tome kada možemo očekivati detaljno izvješće? Nadam se da će to biti prije nego što završimo trijalog o ovom fondu u lipnju. E, dakle, čini mi se da bismo trebali ocijeniti e, najprije pilot projekt prije nego što krenemo u glavni projekt. Hvala. Sljedeći govornik. Pa mislim da je teško dati, e, nemam točne rokove za ocjenu ovog e, projekta projektnih obveznica i ne mogu garantirati da će to biti prije konačne odluke o Junkerovom planu. Međutim, razumijem e, vaše okljevanje i nadam se da će komisija do tada biti spremna. Istovremeno htio bih upozoriti da se Junckerov plan ne stavlja isključivo u kontekst e, projektnih obveznica. Projektne obveznice će biti jedan zanimljiv instrument, prema mom mišljenju, e, koji će pomoći u kontekstu Junkerovog plana, međutim imat ćemo nove pametne instrumente e, u sklopu Junkerovog plana. Što se tiče projektnih obveznica, imam osjećaj da će izvješće da neće biti u potpunosti negativno, da se tako izrazim, budući da je interes investitora za projektne obveznice u porastu i to značajno. A to nam pokazuje da je da su one uspješno uvedene na tržište. Čak i u onim slučajevima gdje su nažalost projekti prekinuti kao što je slučaj Kastora u Španjolskoj, što je uistinu šteta. No, ne bih htio spekulirati vezano uz evaluaciju, mislim da će to vjerojatno da ćemo to dobiti negdje u lipnju, ali nisam sigura, ne želim spekulirati. Dakle, rekao bih da sam oprezno optimističan da će u konačnici rezultat biti pozitivan i da ćemo imati jasnije vremenske rokove nakon sastanka, jer trenutno nemam u glavi sve vremenske rokove. Hvala gospodine predsjedavajući. Bilo mi je drago čuti da ćete nastaviti davati prednost malim i srednjim poduzećima. Istovremeno zanima me ima li iz vaše perspektive negativnih čimbenika koji utječu pristup kreditiranju malih i srednjih poduzeća i kako se to može riješiti u sklopu budućih programa i na koji način se to može riješiti u sklopu Junkerovog investicijskog plana. Možete li objasniti kako gledate na sinergijski učinak između postojećeg programa i Junkerovog investicijskog plana u vezi e, kreditiranja malih i srednjih poduzeća? Pristup e, malih i srednjih poduzeća kreditima veliki je problem u Europskoj uniji. To ne samo u zemljama gdje bismo to očekivali. Podrazumijeva se da postoji taj problem u zemljama koje su teško pogođene krizom. Tamo male i srednja poduzeća, poduzeća teško mogu doći do financijskih sredstava, međutim to je slučaj i u zemljama gdje je stopa gospodarskog rasta visoka. Dostupnost kredita malom poduzetniku problem je i u Nizozemskoj i u Švedskoj kao i drugdje i to je nešto na čemu moramo poraditi i trebamo diverzificirati bazu proizvoda. E, postoji obrazloženje za i opravdanje za intervenciju javne banke jer kada je riječ o komercijalnim bankama za njih je taj posao postao preveliki teret zato želimo ohrabriti javne banke na nacionalnoj i regionalnoj razini te privatne banke da ponude e, proizvode malim i srednjim poduzećima koje će im biti dostupniji. Istovremeno u Europi moramo razviti kulturu jednakosti i izravnog sudjelovanja u financiranju malih poduzeća. I upravo u tom kontekstu je ključna sastavna, sastavnica Junkerovog plana da se e, poveća kapital ovog fonda e, u svrhu financiranja malih i srednjih poduzeća. Što se tiče sinergijskog učinka između e, dakle dvije sastavnice našeg poslovanja, osnovna ideja Junkerovog plana je da se usredotočimo na investicije, bilo da je riječ o malim ili srednjim poduzećima, koje zbog rizika e, ne bi mogli biti ostvareni. To su glavni kriteriji, a veći dio naših aktivnosti bit će u e, tradicionalnim aktivnostima, tako da će veći dio zapravo biti zajmovi europskih banaka, veći dio tog posla. Kolega McCarthy, hvala. Dobrodošli gospodine Hoyer. Moje se pitanje, prvo pitanje odnosi na Junckerov plan. Znam da ste stavili naglasak na to da će odabrani projekti biti odvojeni od se da će njihova održivost biti glavni kriterij. Koji će mehanizmi biti bitni da se ne dogodi da ona područja kojima najmanje trebaju ulaganja, da upravo ta područja najviše privuku ulaganja, za razliku od onih koja su pretrpjela najveće posljedice zbog krize. Vodi se rasprava trenutno e, u Irskoj, i to već nekoliko godina, o tome, o perspektivi da se financijska sredstva Europske investicijske banke usmjere na one zemlje koje su e, najviše pretrpjele posljedice krize, te da se uspostavi jedan posebni mehanizam tako da veći dio toga posluži kao mehanizam za za to da se veći dio ulaganja usmjeri na one zemlje kojima su ulaganja najpotrebnija. I na kraju još nekoliko riječi o investicijskom programu. Ima li Europska investicijska banka namjeru da uspostavi mehanizme kako investitori koji trenutno djeluju u poreznim oazama ne mogu koristiti sredstva iz ovog fonda kako bi izbjegla plaćanje poreza. Ovo posljednje pitanje je za nas posebno relevantno budući da nas kontroliraju kada je riječ o e, primjenjivaju međunarodnih e, pravila u tom području, tako da provjera projekata kada je riječ o mogućoj zlouporabi u smislu e, da sredstva budu usmjerena u porezne oaze je nešto na čemu radimo jer budući da to može biti veliki rizik za nas u smislu narušavanja našeg ugleda. Dakle, ako govorimo o pranju novca i poreznim oazama, e, ako se pojavi bilo kakva sumnja, mi bismo se uistinu, to bi uistinu grozilo naš rad. Tako da nam je ovo područje iznimno važno. Ne mogu isključiti da dođe do grešaka, ali kada je riječ o primjeni pravila, mi nastojimo uistinu biti predmetnici u tome. Što se tiče financiranja, kreditiranja malih i srednjih poduzeća u zemljama koje su posebno pogođene krizom. Sjećam se dobro rasprave sa ministrima financija u Ekofinu. Morao sam im objasniti da ako oni žele da se poveća e, kapital u banci, da tu odliku treba donijeti jednoglasno, te da svi trebaju dati svoj doprinos sukladnu udjelu u banci. Neke velike zemlje su na to rekle da trebaju uplatiti 1,7 milijardi eura. I pitanje je bilo mogu li očekivati povlašteni status ili da barem dobiju tih 1,7 milijardu eura uz efekt multiplikatora i ja sam rekao da to nije moguće jer to je upravo ono razmišljanje koje se temelji na konceptu juste retour. To smo prevladali prije više godina. Svi koji sudjeluju u ovome pothvatu mogu očekivati da će dobiti više zahvaljujući aktivnostima Europske investicijske banke. Svaka država članica je dioničar u tome. Međutim, to ne može biti na načelu razmjernosti, što znači da se sredstva trebaju koncentrirati tamo gdje su najpotrebnija, u onim regijama gdje su najpotrebnija, zato što su u sastavu država članica koje su posebno teško pogođene krizom ili pak u pojedinim sektorima koji su pogođeni krizom. Tako da imamo vrlo neuravnoteženu raspodjelu koja je koncentrirana na one zemlje koje imaju posebne potrebe u smislu financiranja. Zemlja koja ima najveće stopu ulaganja per capita je Cipar. Dakle, nema sumnje da zemlje koje imaju e, najveću razinu e, u smislu zajmova su Španjolska i Italija i to je, mm, to je sasvim normalni, e, normalno u sklopu naših aktivnosti. Ne samo da se od nas traži da kreditiramo e, naj naprednije države članice, to je sastavni dio naše strategije financiranja jer moramo zadobiti povjerenje investitora u svijetu. 50% njih nisu iz Europske unije kako bismo dobili 70 do 90 milijardi eura u obveznicama svake godine. Dakle, oni analiziraju naš portfelj i kažu bolje je da nemate kredite samo u zemljama koje su pod velikim pritiskom. Dakle, mi moramo tu e, postići pravu mjeru. Ne možemo imati razmjerno kreditiranje niti e, povrat sredstava, trebamo biti naznačni svugdje, ali posebno se koncentriramo tamo gdje smo najpotrebni. Irska je uistinu u tom smislu bila jedna us, jedan uspješni primjer. Irci su sami riješili svoje probleme, ali mislim da smo im i mi pomogli u tome. Hvala lijepa. A sada u ime zelenih kolega Urtason, naš izvjestitelj za ovogodišnje izvješće, ovogodišnje izvješće Evropskoj investicijskoj banci. Hvala lijepa. Želim vam zahvaliti na dobroj suradnji koju smo imali u proteklim tjednima na e, izradi ovogodišnjeg izvješća. Imam tri pitanja. Kao prvo, moj klub zastupnika je zabrinut zbog nekih projekata koji su e, podastrti e, u okviru ovog Junkerovog plana, nešto toga ste već spomenuli. Neki od tih projekata međutim se ne uklapaju u politike Europske unije e, niti u novu energetsku politiku, tako da me zanima e, kako ćete se odnositi prema takvim projektima, kakav će biti, kako će biti stajalište banke. Drugo pitanje se odnosi na e, multiplikacijski efekt. 2010. E, taj multiplikacijski efekt je bio 1 naprema 18 u godišnjem izvješću, međutim ne, nismo našli evaluacije toga. E, dakle, zanima me kakav multifrakcijski efekt se sada očekuje u okviru Jukerovog plana. I treće, spomenuli ste projekt e, Castor u Španjolskoj od kojeg se moralo odustati što ste vi nazvali tragedijom. Ja se tu potpuno slažem s vama. To je osobito tragično za e, španjolske građane koji e, snose troškove sada oko toga e, da li postoje neke mjere koje će se poduzeti kako se takve stvari ne bi dogodile u budućnosti. Hvala lijepa. Izvolite gospodine Hoer. Kao prvo, e, ja dijelim vašu zabrinutost u vezi sa projektima koji se ne uklapaju u europske politike. Više od 2000 projekata e, ukupnog volumena od preko trilijun eura nije na popisu EIB-a na Ekofinu smo međutim e, razgovarali o tome da nema dovoljno projekata i e, kao rezultat toga su od zemalja, se od zemalja članica zatražilo da ulože sve svoje projekte da vidimo da li su e, da li se ih može financirati. Međutim, među tim projektima su i neki koje nikad neće biti financirani. Gdje se može reći u redu, dobar pokušaj, ali to neće proći. E, takvi projekti čine 1,3 trilijuna eura. Međutim, mi, mi smo dobili i dobre projekte koje je moguće financirati. Ja se nadam da će investicijski odbor e, da će biti depolitiziran, barem tako je zamišljeno da on e, funkcionira. Želim međutim jasno reći e, da smo mi politička banka, mi imamo misiju, to je razlog našeg postojanja, postojanja i zato su nam naši politički vođe dali e, neke smjernice i vi ste dio toga, tih političkih vođa koji nama daju smjernice. Dakle, to dovodi do velike e, koncentracije strateških investicija Dakle, 1958. nitko ne bi razmišljao o tome da Europska investicijska banka financira mala i srednja poduzeća. Danas je to slučaj. U protekla dva desetljeća sve više i više razmišljamo o energetskoj učinkovitosti i borbu protiv klimatskih promjena. Dakle, to su smjernice koje nam vi i vijeće dajete i mi ih moramo slijediti. A to će dovesti do toga da upravljački odbor i upravni odbor banke kad budu donosili odluke o projektima, a investicijski odbor ima zadaću provjere e, projekata da li zadovoljavaju kriterije za dobivanje europskih jamstava. To je nešto gdje vi trebate odraziti svoj dio posla, dakle vi morate e, provjeriti da je to slučaj. Konačno što se tiče e, multiplikacijskih efekata, prerano je da vam tu dam brojke. Ne želim E, sada reći nešto što će kasnije ispasti preoptimistično. Mi smo obećali faktor 18, ja sam oko toga imao neprospavane noći, ali mogu vam reći da u sljedeće tri godine neću imati ni jednu neprospavanu noć u vezi s tim i očekujem da će taj faktor biti prije oko 20 nego oko 18 e, još uvijek imamo neke rezerve što se tiče Junkerovog plana tu očekujemo da će multifluksacijski efekt biti e, nužno manji. E, još u vezi sa Kastrom, žao mi ali vrijeme za, za pitanje i odgovor je isteklo. U ime kluba zastupnika FDD Marko Cani, izvolite. Želim zahvaliti predsjedniku Europske investicijske banke što nam se danas pridružio. Želim izdjeti ogromne nedoumice, glavne nedoumice koje imamo u vezi sa djelovanjem ovog fonda za investicije i nadam se da će nam vi to razjasniti jer mm, gospodin Katajnen nije bio baš previše jasan. Prva nedoumica se odnosi na način rada fonda. Ako sam dobro shvatio, fond će davati jamstva za ulaganja, a privatni investitori će stavljati na raspolaganje svoja sredstva i ta će jamstva onda pokriti gubitke. Kada je riječ o jamstvima za e, investitore, možda, e, nije li možda problematično što e, fond ne isplaćuje sredstva u početku, nego da je samo jamstva, dakle ne upfront isplata, nego jamstva i recimo što bi se moglo dogoditi u slučaju da recimo kao što se vrlo često događa u Italiji sa e, projektom imamo također i problem korupcije, a Europska komisija nam onda želi oduzeti to jamstvo ili sredstva zato jer je došlo do korupcije. I kada je riječ o odabiru projekata, već su kolege o tome dosta rekli, no mislim da je važno osigurati transparentnost i također to da ta sredstva financiraju projekte održivog razvoja. To stoji i u samoj misiji investicijske banke, odnosno financiranje održivog razvoja, no to nije uvijek bilo tako i nadamo se da će ovaj puta biti tako za razliku od nekih djelatnosti Europske investicijske banke i za razliku od projektnih obveznica. Prošle godine je MEI financirala našu agenciju za ugljikohidrate za istraživanja na sredozemlju i ne vidimo kako se to može pomiriti sa pojmom održivog razvoja. E, zatim, zanima me kronologija, odnosno rokovi. Rokovi su dosta kratki ako želimo da ovaj fond počne što prije sa radom, no ipak imam brojne nedoumice u vezi sa rokovima. Do sredine 2015. godine nećemo imati zakonodavne akte za e, pokretanje samog fonda, a kada do toga dođe, kada ih usvojimo, treba će ocijeniti više od 2000 projekata i prema procjenama nekih analitičara od lipnja 2015. godine Trebati ćemo još raditi godinu dana, dakle do lipnja 2016. godine kako bi se ostvarilo prvo ulaganje. I na kraju kako se osigurava mehanizam reinfencinga fonda za razliku od BIA jer ako dobro razumijem fond će se financirati na tržištu kapitala u iznosu od 60 milijardi eura, pretpostavljam trogodišnjim obveznicama. Dakle, koji će e, biti učinak i kako će se zapravo osigurati da to ne utječe na rating investicijske banke? Hvala, gospodine predsjedniče, izvolite. I think I had a Mislim da e, je došlo do greške u prijevodu da ste govorili o Europskoj investicijskoj banci, a ne o Europskoj središnjoj banci, samo da to pojasnimo. Mislim da bi bilo loše argumentirati na način da je jamstvo dano zato e, što e, je u projektu došlo do pojave korupcije. Ako se naknadno ustanovi da je došlo do korupcije, to je onda stvar pravosuđa da se bavi time. E, mi E, ćemo se baviti objektivnim riskantnim projektima. Mi smo vrlo angažirani zbog svoje ukupne odgovornosti e, i na zahtjeve evropskih e, institucija u istraživanju cijepiva protiv ebole i borbe protiv tuberkuloze. U slučaju tuberkuloze projekti dobro napreduju, u slučaju ebole ne znamo kako napreduju. Možda negdje postoji kompanija koja će proizvesti uspješnu, uspješno cjepivo e, protiv ebole i naš projekt će možda morati biti otpisan jer neće biti uspješan. Kako bismo potakli ljude da investiraju u tako riskantne projekte, logika je reći Uh, uzmimo dio Evropsk, novca Europske unije uh, kako bismo dali jamstvo da ćemo mi preuzeti uh, gubita kako do njega dođe kod takvog riskantnog projekta. To je dakle ideja i logika toga. Kad je riječ o održivosti, slažem se s vama i E, sve aktivnosti u tom e, području su po mom mišljenju e, vrlo impresivne. Ovo što ste spomenuli, projekt Kastor bi bio na primjer dobar primjer za to pitanje da li uopće imamo osnov za donošenje tako dalekosežnih odluka kod projekta Kastor se na kraju pokazalo da su e, vrlo visoko kvalificirane e, znanstvene institucije da mogu pogriješiti u svojoj procjeni. Dakle, to je sve moguće i moramo biti vrlo, vrlo e, oprezni i učiti iz takvih grešaka. Ono što su dobre vijesti je da što god se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 gospodina Junkera. Europska investicijska banka bi trebala dati 5 milijardi i još 16 milijardi iz proračuna Europske unije. Zanima me na koji način namjeravate privući privatne investitore kako biste došli do izvrsna od 315 milijardi eura, odnosno efekt multiplikatora od 15, budući da je postupak dugačak, što ne olakšava cilj da se dosegne iznos od 315 milijardi eura. Drugo pitanje tiče se slabog rasta i rizika od strukturne recesije u Europskoj uniji i zanima me koji su prioriteti Europske investicijske banke vezano uz njezinu zadaću. Temeljem ugovora imate mogućnost da dio sredstava po posvetiti aktivnostima izvan Europske unije. Međutim, očito je da neki investicijski projekti izvan Europske unije nisu, ne daju rezultate. Tu mislim na e, jedno korejsko brodogradilište koje je konkurent europskim brodogradilištima, zatim e, afere Glencore u Zambiji i Kongu koji udio financijskih sredstava e, spada pod e, članak 219. ugovora i ne mislite da bi se sve aktivnosti i projekti trebali koncentrirati isključivo na teritoriju Europske unije. I na kraju, u trenutku kada budućnost Grčke dovodi u pitanje budućnost eurozone, hoće li EIB usmjeriti ulaganja u tu zemlju? Hvala. wenn schwache Projekte dabei sind in dieser Liste, ako su i slabi projekti na našem popisu, nećemo ih financirati, to želim jasno reći. E, mi ćemo biti vrlo kritični prema projektima koji budu podastreti. Ima jako mnogo dobrih projekata koji su podastreti, ali jednako tako i loših, e, slabih projekata. E, oni sigurno neće proći e, testove e, kojima ćemo ih podvrgnuti. Dakle, oko toga nisam zabrinut. Naravno, mogućnost postoji da se donesu i pogrešne procjene, e, ali ako pogledate naše knjige iz proteklih preko 50 godina, vidjet ćete da smo zabilježili vrlo mali broj e, gubitaka. To je gotovo nepoznata e, kategorija u našem poslovanju do sada. E, mi smo, mi do sada imamo relativno dobre rezultate, a to znači da imamo i akumulirane rezerve na temelju čega zemlje članice nisu morale dodavati gotovinu najbolji test e, za naše projekte će biti to da ćemo e, pomoću njih morati uvjeriti međunarodne ulagatelje. Dakle, slabi projekti neće moći uvjeriti međunarodne ulagatelje. Što se tiče ulaganja izvan Europske unije, da, ja definitivno podržavam aktivnost Europske unije i Europske investicijske banke izvan Europske unije, jer kad god je Europska unija <clears throat> e, se bavila e, pitanjem vanjske politike ili e, energetske politike vratili su se nama i kad su se ministri vanjskih poslova ili neki drugi ministri vratili sa međunarodnih sastanaka i konferencija došli su Eh, k nama u investicijsku banku u Luksemburgu i obratili se za sredstva. Dakle, ja moram reći da sam eh, doista za to da Europska investicijska banka bude aktivna izvan Evropske unije. Ja vjerujem da eh, ako želimo stabilizirati situaciju u Ukrajini, ako želimo ako jednog dana možda ponovo budemo smjeli surađivati sa Rusijom, onda <clears throat> moramo učiniti Europsku uniju atraktivnijom za susjedne zemlje. Moramo igrati veću i stabilizirajuću ulogu e, na jugu, moramo se angažirati oko borbe protiv ebole, dakle nemojte e, Nemojte nam ograničavati mogućnost aktivnosti izvan Europske e, unije. Hvala lijepa gospodin Langen ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, mislim doista da e, je e, rad Europske investicijske banke u prošlosti zadovoljavajući. Što se tiče aktivnosti izvan Europske unije, to je e, neupitno. Međutim, kod Junckerovog plana radi se o tome da se jače angažira privatni kapital. tu imam više pitanja. Prvo pitanje, radi se o 2000 projekata koje su zemlje članice podastrele E, da li se tu nalaze i projekti iz privatnog e, gospodarstva ili su oni izuzeti. Kao drugo, mislim da imamo ogromnu potrebu, za kapitalom za financiranje novih poduzeća, e, koji, tek osnovanih poduzeća. Da li tu postoje ideje u vezi s tim? I kao treće, E, ja vjerujem da kod realizacije projekata ako e, da se mora razmisliti o tome kako ćemo promijeniti propise, na primjer što se tiče e, pravne regulative u vezi sa javnom nabavom. U Njemačkoj, na primjer, imamo zakone E, e, privremene zakone kojima je na primjer rečeno da e, će se u nekim slučajevima kod na primjer projekata za gradnju cesta brže raditi neke provjere i tako dalje. Da li će se na sličan način postupati i u okviru Junkerovog plana? I četvrto pitanje, kako će se uspjeti da se u glavama svih e, dionika e, postigne da <clears throat> privatni investitori koji trebaju ulagati u e, javne projekte, a pritom očekuju dobit da odluče na investicije u u takve projekte. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, izvolite. Gospodine Langen, postavili ste cijeli niz pitanja. Što se tiče privatnih projekata, naravno da su i privatni projekti dobro došli, da ih se može predložiti. E, ima zemalja članica koje su predložile i privatne projekte. E, što malo nedostaje u Njemačkoj i u Europi, upravo u našoj zemlji, je jedna kultura započinjanja i jedna kultura koja dopušta mogućnost i neuspjeha. Ako netko osnuje malo poduzeće i nakon pet godina e, ne uspije, on je za sva vremena gotov. Ako se to dogodi u Kanadi, on može računati sa podrškom ako nešto ponovo e, e, pokuša e, osnovati i postaviti na noge. Dakle, mi se moramo koncentrirati na tek osnovana poduzeća i to ne samo što se tiče ovakve vrste zajmova nego i e, što se tiče e, e, poslovnih anđela i tako dalje. Dakle, mora se dogoditi jedna promjena mentaliteta, promjena načina razmišljanja, mora se mogu, moći i ne uspjeti. Ja sam e, sjedio u nekim tijelima u Europi i znam o čemu tu govorimo. Dakle, postoji povećani riziko kod tek osnovanih poduzeća e, i taj mentalitet gdje se sve mora e, gdje, gdje e, svi žele da je sve potpuno sigurno i bez rizika, taj se mentalitet mora promijeniti što se tiče nekih olakšica, odnosno pojednostavljenja kako bi se ubrzalo e, odlučivanje o projektima, mislim da je to potrebno. E, moramo e, moramo poraditi na tome je, e, iako na nekim dijelovima puta e, poduzeće možda ne možemo pratiti ako ono počinje djelovati u Koreji ili negdje drugdje. Hvala lijepa. Sada sljedeći govornik. Hvala predsjedniče, imam jedno tehničko pitanje vezano za ovaj plan. Kao prvo, zanima me je li ovaj popis projekata koje se stavljaju države članice konačan. Sami ste rekli da su neki bolji, neki su manje kvalitetni. Hoće li vaš upravni odbor moći pomoći državama članicama jer ponekad postoje problemi budući da ne postoje dovoljno znanja. Hoće li ova nova služba moći u tom smislu pomoći? E, mnogo se govorilo o radnoj skupini. Zanima me e, tko će birati članove, vi ili Europska komisija? Hoće li to biti predstavnice država članica, e, hoće li to biti stručnjaci i koji, isključivo bankari ili voditelji projekata, menadžeri iz tvrtki i tako dalje. Mislim da postoji mnogo pitanja vezano uz to. Zatim što se tiče kriterija za odabir, dakle čuli smo e, ekonomska vrijednost i tako dalje shvaćam da se mogu relativno široko definirati kriteriji, no mogu li države članice očekivati preciznije kriterije u predstojećim mjesecima ili ćemo se naprosto zadovoljiti s ovim što je do sada rečeno. I zanima me vezano uz efekt multiplikatora 15. Mnogi su iznenađeni tolikim optimizmom. Neki su rekli da bi čak omjer mogao biti 1 naprema 18 ili 1 naprema 20. Ja bih volio da nam date neke primjere uspješnih projekata e, što bi moglo dokazati taj omjer od 1 naprema 15. Zatim vezano uz pomoć izvan Evropske unije, ja također smatram da bi Europska unija trebala nastaviti financirati projekte izvan svog teritorija, međutim neki projekti su možda bili loše ocjenjeni ili je bilo problema kod provedbe. Možda se varam, ali čini mi se da revizorski sud nikada nije dao svoju analizu tih financiranja tih projekata, nije li trenutak da dobijemo i njihovu analizu vezano uz to. Zatim htio bih nešto reći vezano uz potporu tvrtkama. Nekoliko kolega se osvrnulo na to pitanje. Ne mislite li da bi Europska investicijska banka kao i sve ostale banke ne mislite li da bi ona trebala sama definirati rizike e, i transparentnu metodologiju za mala i srednja poduzeća, umjesto da se ide preko privatnih agencija. E, I na kraju, vezano uz porezne oaze, dakle ako nisam krivo shvatio, vi se slažete s time da se formalizira zahtjev vezano uz financijske posrednike koji se nalaze u poreznim oazama, da se jasno definira broj djelatnika e, koji s njima rade, u kojim zemljama i koliko se plaća poreza i u kojoj zemlji. Hvala. Kada je riječ o posljednjem, a i o prvom pitanju. Da, da, da, da, u potpunosti je to jasno. Drugo pitanje, e, kvalifikacije članova raznih odbora. Pa u tome zadnju riječ e, ima komisija sa izuzećem nekih članova koje mi možemo tamo uputiti i naravno da ćemo odabrati starije iskusne ljude koji se više ne bave bankarstvom tako da ne dođe do sukoba interesa. S druge strane, to je nešto što treba odlučiti komisija koja također treba vama odgovarati po tom pitanju. Mislim da je to svakako opravdano pitanje. Kada je riječ o preciznim kriterijima za zemlje članice, to je teško reći. Raspravljamo sa komisijom o tome i to vrlo intenzivno i ja smatram da u konačnici treba staviti na prvo mjesto političke prioritete kao što Europska unija uvijek čini, a onda treba vidjeti kako se kriteriji za ocjenu e, projekata uklapaju u te političke prioritete, ali za sada je prerano o tome govoriti. Kada je riječ o učinku multiplikatora, ne mogu zamisliti da će Junckerov plan imati multiplikator od 18 ili 20. Mi smo bili obećali sa dokapitalizacijom 18, doći ćemo na kraju do 20, no kada je riječ o rizičnijem poslovanju to će biti daleko ispod i zato govorim da bi to moglo biti negdje oko 15, no ako vam neko kaže da je matematički u stanju preciznije odrediti multiplikator nego što sam ja sada to učinio, reći ću da taj laže. To jednostavno nije moguće. E, to nije samo odokativna procjena, nego se temelji na analizi, ali e, sigurno da se neće ostvariti multiplikator od 18 kada je riječ o ovim područjima i također o ovim rizicima. Kada je riječ o, o revizorskom sudu, tu nemam nikakvih e, zamjerki, zato jer je naša suradnja sa revizorskim sudom vrlo uska, i zapravo tu nema nikakvih problema. Ponekad, ako radite po zadatku Europske unije, izvan Europske unije, tamo trebate se nositi sa vrlo teškim okruženjima i sa vrlo teškim analizama koje izrađujete. To su rizična okruženja i zahvalan sam svima koji nam u tom smislu pomažu i naročito na njihovim preciznijim procenama onoga što se događa na terenu. No, Europska unija ima razvojnu politiku, politiku susjedstva, vanjsku politiku i to trebamo poštovati. Hvala lijepa, imamo još dvoje govornika. Hvala. Htjela bih se osvrnuti ponovno na mala i srednja poduzeća, ali u drugom kontekstu. U načelu Junkerov plan je dugoročni plan ulaganja, tako da ne možemo očekivati da će sutra ostvariti rast, ali mala i srednja poduzeća su nešto drugo. Zato me zanima, mm, možete li reći iz vlastitog iskustva, hoće li biti moguće otvoriti te prilike za mala i srednja poduzeća mnogo prije od ostatka programa? I drugo moje pitanje je jedna molba. Naravno e, da je efekt multiplikatora i također privlačenje sredstava važno, ali znamo da se ovaj plan ne usredotočuje samo na privlačenje sredstava i na multiplikatore. Zato me zanima kada ne sagledavamo budućnost, naročito ovaj eh, način odabir eh, projekata, eh, hoćemo li doista postići rast i konkurentnost i inovacije prema onome što ste rekli, jer ste tu rekli da je to naša slaba točka. Zanima me, hoćemo li imati projekte u tim sektorima koji doista mogu donijeti konkurentnost i inovativnost? I posljednje pitanje se odnosi na javnu nabavu. Smatrate li da smo došli do trenutka kada je moguća standardizacija natječaja za projekte u Europi i smatrate li da bi to uopće bilo korisno? Gospodine predsjedniče, na, da, na prvo i treće pitanje, da, to nam je potrebno, naročito kada je riječ o infrastrukturnim projektima, jer to možemo onda lakše pod navodnicima prodati u, u investitorama u drugom dijelu svijeta Um, prošle tjedna sam se našao sa velikim brojem investitorima, sa osiguračnim društvima i tako dalje, koji očajnički traže kamo uložiti novac. I to će nam omogućiti ova uredba da oni to učine, ali moramo imati nešto za uzvrat, a javna infrastruktura kao imovina se još uvijek treba razviti kao kategorija i tu nam je potrebna inovativnost. Kada je riječ o prvom pitanju, o tome možemo li krenuti ranije sa malim i srednjim poduzećima, da možemo i hoćemo. Europski investicijski fond je spreman to učiniti. A kada je riječ o drugim većim projektima, naročito o inovaciji i ulaganjima, sada razmatramo projekte koji mogu ubrzo krenuti jer ne možemo u sadašnjem gospodarskom stanju reći da ćemo pokrenuti nešto što će dati rezultate za osam godina. To ne bi bilo u redu. Trebamo pokazati parlamentima, javnosti, ljudima da će nešto postati opipljivo za godinu do dvije. Tako brzo da nešto doista se događa. Kada e, dolazimo do drugog pitanja, to je suštinsko pitanje. To sam rekao i u svom uvodnom izlaganju. Junkerov plan će uspjeti jedino ako bude odgovarajuće okruženje i to znači da moramo se promijeniti, da trebamo nastaviti reforme u Europi, trebamo bolje iskoristiti i proračunska sredstva, to je također važno za vas i istovremeno trebamo razmotriti zakonodavstvo, odnosno europsko pravo gdje je ono poželjno i korisno, a gdje ono predstavlja prepreku napretku. Ako se agresivno pozabavimo tim pitanjem, onda ćemo biti uspješni. Jesam li optimističan? Hoće li Europska unija i zemlje članice biti u stanju raditi s time? Pa, kako bih ja mogao biti optimističan u vezi s time, one se trebaju značajno promijeniti i to je značajan preduvjet za uspjeh Junkerovog plana. Junkerov plan ne predviđa razbacivanje novcem, nego traži također i određene preduvjete odgovarajući teren za uspjeh. No, mislim da je on ostvariv. Oklijevao sam kada su me 2012. dioničari ispitivali o, povećanju kapitala, sada sam opušteni, ali također inzistiram da e, zakonodavac treba dati svoj doprinos u tom smislu i tu početi sa stabilizacijom e, proračuna i e, nastaviti sa uklanjanjem zakonodavnih prepreka, a naravno potrebna nam je jedna gospodarska politika općenito koja je više usmjerena na inovacije. Hvala. E, gospodine Alvarez, u ime socijalista i demokrata, hvala. Dobrodošli, gospodine Hoja. E, kao prvo moram reći, posljednje izdavanje kapitala je bilo neuspjeh, naročito kada je riječ o, o novim sredstvima za pomoć europskom gospodarstvu. Europska investicijska banka se čini više trgovačkom bankom nego razvojnom bankom i to izaziva zabrinutost, naročito kada to povežem sa Junkerovim planom, zato jer će e, prihod dobit se vjerojatno uplatiti u jamstva. Vi ćete onda troškove e, fonda e, platiti sa provizijom od 1%, što mi se čini strašno. Zatim, pokrivaju se troškovi ove investicijske e, rupe i financiranja kako bi se odredilo koje će se projekte uvrstiti u proračun komisije, no Europska investicijska banka kaže da bi mogla i odbiti projekte koje će izabrati ova radna skupina tehnokrata. Znači imamo tehnokrate koji odlučuju, imamo 1% troškova jamstva zatim e, troškove koje treba pripisati proračunu Europske unije, a onda vi kažete da trebamo e, odriješiti ruke poduzetničkom e, duhu i preuzeti rizike. Ali koje rizike vi preuzimate projektima Junkerovog plana koji sada ulaze u vrlo konkretnu fazu, jer ovi projekti nisu sklađeni sa e, vizijom jedne razvojne banke nego sa trgovačkom bankom. Osim toga rizike treba procijeniti u trenutku kada se projekti biraju, odnosno kada ih bira ova radna skupina tehnokrata ili ako to Europska investicijska banka bude sama unilateralno odlučivala kada se budu birali projekti. Vi svoju analizu temeljite na jednoj procjeni koju ja, s kojom se ja ne slažem s vama, zato se ne slažem ni s vašim zaključkem. Ja sam e, mišljenja, tu se slažem sa onim što je parlament do sada rekao, a i vijeće je to, e, to tako, e, tako gleda da je dokapitalizacija Europske investicijske banke bila apsolutno uspjeh. Ali u jednoj stvari imate pravo, investicijski odbor u slučaju ovog fonda neće biti podložen političkom mandatu, nego će e, provjeravati e, na temelju činjenica e, usklađenost projekta, odnosno u kolikoj mjeri projekt ispunjava uvjete za dobivanje jamstva Europske unije. Dakle, odluke banke, e, za odluke banke e, odgovornost e, snosi banka. Dakle, mi odgovaramo onima koji, nas, koji su naši dioničari, ali mi imamo i političku zadaću prema kojoj se naš rad mjeri. Dakle, tehnokrat može reći da projekt ispunjava kriterije za dobivanje jamstva e, od strane Europske unije, ali moguće je da i takav projekt svejedno e, ne ispunjava druge kriterije. E, dakle, nije u skladu sa političkim prioritetima. I zato mora biti moguće da institucija sa jednom političkom zadaćom e, koja međutim mora imati i povjerenje tržišta jer inače ne bi mogla privlačiti svake godine e, milijarde kapitala sa financijskog tržišta e, dakle mora biti, mora biti ispunjena jedna i druga strana jedni i drugi kriteriji. hvala lijepa gospodine Hojer što ste došli na sastanak odbora Ekon E, ne, ne samo radi izvješća e, koje upravo koje upravo u izradi, nego i zbog realizacije Junkerovog plana, gdje smo zahvalni na e, tome što ste bili danas na našem sastanku i dali odgovore na naše, naša pitanja. Sutra nastavljamo sa radom, sutra ujutru u 8 sati. E, dakle, počinjemo točno u osam i bilo bi mi drago kada bi bio nazočan, nazočno ne samo predsjedništvo nego i kolege koji su članovi odbora. Hvala lijepa. E, za večer završavamo sa radom. Sastanak je zatvoren. Završen. Hvala.